I tell you what I know. Yeah, do know Dear colleagues, please take seat. Let's start. Ajde, dobro jutro. Evo, možemo započeti sa sastankom. Mogu li smatrati da je dnevni red usvojen? Hvala. Sada prelazimo na zapisnike sa sastanka na koji su se održali od 11. studenog do 8. siječnja. Ako nemate primjedbe na te zastupnike, smatraće, e, ako nemate primjedbe na te zapisnike, onda ih smatramo usvojenim. Što se tiče priopćenja predsjednika, imam dva. Prvo, potpredsjednika Tajnen, pristao je da dođe na sastanak odbora kako bi nam predstavio Europski fond za strateške investicije. Naše će tajništvo e, s njime dogovoriti datum, vjerojatno sljedeći tjedan možemo se dogovoriti točno u koliko sati. Kao što vjerojatno znate, za vrijeme Europskog parlamentarnog tjedna koji će se održati 3. E, i e, četvrtog veljače gdje se sastajemo s predstavnicima nacionalnih parlamenta. E, govorit će se i o bivšem članku 13. fiskalnog pakta. I dakle, za vrijeme tog tjedna održat ćemo trećeg veljače interparlamentarni sastanak odbora koji će dakle biti od 13 do 15 sati. Prvo će biti o koordiniranju u Europskoj uniji vezano za utaju izbjegavanje plaćanja poreza i drugo e, e, odgovornost polaganje računa kada se radi o financijskim uslugama, naročito u okviru bankovne unije. Pozivam sve kolege da dođu na taj sastanak Mislim da će biti zanimljivo čuti što nam na te teme mogu reći predstavnici nacionalnih parlamenta. Evo, završio sam s priopćenjima, prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda gdje ćemo govoriti o novčanim fondovima. Pred nama je vrlo velik broj amandmana, njih 704 izvješće e, je izvješće kolegice Nine Gil, a 23. E, i 24. veljače na našem sastanku glasat ćemo o tom izvješću. Inače, na zahtjev kluba zastupnika ECR, koordinator ECR-a, e odlučili su da e, će se za amandmane 22, 23, 24 i 27 napraviti procjena učinka i to na vrijeme za naš sastanak odbora 23. i 24. veljače. E, izabran je Dakle, e, sada e, procjenitelj koji će napraviti studiju učinka. Mislim da e, na tu temu ne moram više ništa govoriti, ne moram govoriti zašto se radi ovaj važan zakonski propis i odmah dajem riječ izvjestiteljici. Hvala lijepa. Dobro jutro, dragi kolege. Za početak ću vam vrlo brzo reći što su to novčani fondovi za sve ove koje ste to slučajno izbjegli u posljednjih nekoliko mjeseci. Znamo da je to važan kratkoročni sistem ulaganja e, gdje se radi o svoti od otprilike e, više od e, tisuću milijardi eura. Dakle, to je važno kako za ulagače, tako i za one koji posuđuju novac. I to je također važno zato što e, se njime koriste različite lokalne vlasti, nevladine organizacije i drugi kako bi na taj način upravljali viškom gotovinskih sredstava. Međutim, novčani su fondovi podložni različitim vrstama rizika. Smatram dakle da se ovom uredbom treba e, pozabaviti ranjivosti tih fondova e, gdje se koriste novci poreskih obveznika i e, kako bi se omogućilo da e, europska industrija na tom planu ostane, odnosno preživi. Kao što ste rekli, imamo 704 amandmana. Zahvaljujem se svim kolegama, uložili su ugromni napor, naročito izvjestitelji u sjeni. Danas bih htjela da izvojim e, e, samo e, neke momente e, iz tih amandmana. Ne želim prelaziti kroz sve teme. Jeste amandmana ima jako puno, međutim rekla bih a to je rezultat razgovora s kolegama, da mi zapravo dijelimo mnoge ciljeve, jedino što imamo različiti pristup o tome kako ostvarujemo te ciljeve. Neću sada, dakle, odlaz, e, proći kroz svake amandmane pojedinačno, već bih se osvrnula na e, velike tematske skupine tih amandmana način na koji ja vidim glavninu prijedloga. Ne čini se, e, zapravo mislim da ti amandmani i nisu toliko različiti kao što se možda činilo na prvi pogled. E, prvo, u što se mogu ulagati novčani fondovi? Iz različitih amandmana proizlazi da iz svih klubova zastupnika treba proširiti e, vrsta duga e, poduzeća, naročito kada se rade e, o visoko kvalitetnim i kreditno kvalitetnim aktivi i isto tako svi su e, zato da se u repo ugovore ulaže. Ja znam da su repo ugovori vrlo važni, ali to treba sve povezati s vrlo e, e, striktnim uvjetima, kao što ste vi predsjedniče izložili u jednom od vaših amandmana. Koliko sam shvatila, jako je velika podrška da se vanjska podrška zabrani, što mislim da je važno kako bi ti fondovi postali stabilniji. Što se tiče diversifikacije i gotovinskih aranžmana, postoji čitav niz brojki koje su podastrte. Vjerujem da bismo mogli uspostaviti kompromis o njima kako bismo ostvarili cilj da novčani fondovi budu e, što e, više gotovinski orijentirani i kako bi se e, na osnovu njih moglo ulagati u vrlo raznovrsnu aktivu. Govori se puno o povećanoj transparentnosti i zaista mislim da je za velik broj nas to možda prvi prioritet. Treba dakle objavljivati podatke i isto tako treba to sve podvrći testovima otpornosti. Hvala dakle na podršci za ove mjere. Pa mislim e, da je sada e, trenutak da vam kažem da imamo dobar dio tema gdje se slažemo, ali postoji, to je sasvim jasno, e, različita mišljenja s obzirom na politički spektar iz kojeg dolazimo. Jedan od njih je vezan je za sistemski rizik novčanog fonda SINAP. Pozdravljam različite ideje koje su e, kolege izrazile, naročito E, ono što je reklo nekolicina e, izvjestitelja u sjeni. Prvo, e, LVNAV, dakle, to su to je aktiva niske vrijednosti. To je amandman Briana Hayza i vi ste predsjedniče o tome govorili, iako vaš je pristup nešto drugačiji. Zatim, gospodin Ježek iz e, Aldea je govorio o e, s jednom drugom e, modelu. Ja ću prepustiti izvjeteljima u sjeni da sami objasne svoje amandmane. Međutim, postoji i neke opcije koje su nam dobro poznate. Jedno je da si nam pomalo e, nestanu. gospodin Lamasur je govorio o tome, gospodin Kadek, a, gospodin Kamal također ima jedno svoje viđenje toga kao što je, ako se ne varam, i gospodin Hayes. Međutim, čuli smo i neke radikalne prijedloge koje e, nismo ranije čuli, a to je bilo da novčane fondove Sineva smatramo kao banke i da imamo zahtjeve za gotovinom uz bankovni nadzor. Prema tome, e, pred nama je dosta posla kako bismo ustanovili koji, e, koje su najbolja rješenja pojavila se još jedna tema koja je u ovom času vrlo aktualna, a to je pitanje oporezivanja. Dijelim zabrinutost gospođe Žoli Eka iz redova zelenih i gospođe Masi iz Gue. Zaista je važno da se ne bi mogla e, uspostaviti veza s rajevima. To je stvarno važno i zaista s obzirom na sve ono drugo što govorimo ovdje o oporezivanju, vrlo je važno da i ovaj aspekt uđe u moje izvješće. Mislim nadalje da je ključno da u sljedećih nekoliko dana nađemo načina da se oko nekih tema dogovorimo. Razgovarat ću s izvjestiteljima u sjeni u e, ponedjeljak smo e, više manje predvidjeli održavanje e, sastanka koordinatora. Naglašavam da bismo trebali imati jedan uravnoteženi kompromis u koji će se uključiti mišljenja različitih klubova zastupnika, jer ako ne postupimo na taj način, jednostavno će se s izvješćem dogoditi isto ono što je s njim bilo u prošlom sastavu parlamenta. Zaključno želim spomenuti još dvije stvari. S jedne strane, neke žele da se svemu e, ovome e, ne mijenja puno toga što je nije prihvatljivo za veliku većinu ljudi u ovom parlamentu kao niti u vijeću mi smatramo da industrija može samu sebe regulirati, to je sektor koji se može sam regulirati, ali u ovom sektoru, naročito e, sektoru e, korporativnih sinova, moram reći da se oni svi međusobno poznaju, oni jedni od drugih posuđuju. I to može biti izvor velikih problema i izvazvati sistemski rizik. Vrlo je stoga važno da toga budemo svjesni i znati da moramo imati ispravnu regulativu, e, dakle zakonski propisi koji će se e, protiv toga e, moći usprotiviti. A s druge strane, oni koji pak misle da Sinavci moraju pomalo nestati, moram reći njima da ne znamo kakve do posljedice imalo za Europu niti e, na naša gotovinska sredstva, niti mogućnost ulaganja u e, diljem Europe. Dakle, nestajanje sinama ne bi značilo nužno da će svi ti e, fondovi na kraju postati fondovi tipa Vinav. Kada bi svijet bio idealan, svi bi htjeli da se baš njihov stav prihvati. Međutim, mi kao Europski parlament, mi kao odbor, ekon, za slučaj da ne nađemo rješenja, mislim da će to dati vrlo lošu sliku kako u našem odboru, tako i u cijelom parlamentu o toj nemogućnosti da dobijemo konsensus na ovu temu koju smatram zaista vrlo bitno. Ja ću sada stati, gospodine predsjedniče. Bilo bi mi drago da izvjestitelji u sjeni kao i drugi kolege kažu što one misle o tome, kako treba raditi i možda da detaljnije objasne svoje prijedloge. Hvala izvjestiteljici, a sada najprije Brian Hayes ima riječ. <clears throat> Hvala lijepa. Zahvalio bih se najprije Nini Gil koja radi na ovom kontroverznoj i teškoj tematici. Čestitam drugim izvjestiteljima na, eh, u sjeni na radu koji su obavili. Sjećate se eh, sasvim sigurno detaljnih rasprava eh, u proteklom sastavu parlamenta na ovom odboru i e, vjerojatno se sjećate da se tu pristupilo s više i emocija i ideologije nego li što smo rasvijetili cijeli problem. A ono što nam izvjestiteljica kaže je da sada trebamo vidjeti možemo li o, ta pitanja riješiti u vremenskim rokovima koje smo si zadali. Mislim da će to imati dobar utjecaj na naš rad. Ako e, možemo e, razraditi odgovarajući prijedlog koji se bavi e, sistemskim pitanjima o kojima je govorila Nina. A isto tako moramo biti svjesni da se radi o sektoru koji e, ima različite oblike i modele i e, to moramo uzeti u obzir. Ako mi nađemo neko rješenje, mislim da će e, nas vijeće podržati. Zapravo mislim da vijeće čeka da mi malo razjasnimo ova pitanja. Kao što sam rekao predsjedniče, od samog početka radilo se o e, kompliciranom dosjeu, ali sada budući da i izvjestitelji u sjeni znaju kakav je zapravo to ulog da zaista želimo približiti e, naše pozicije. A o čemu se radi? Radi se o ogromnim količinama novca koji su u igri. E, tu se ne posuđuje malim i srednjim poduzećima, tu se posuđuje vrlo velikim tvrtkama, e, malo prodajnim tvrtkama kao i nevladinim organizacijama na e, tržištima kapitala trebamo gotovinska sredstva koje imamo u Europi najbolje iskoristiti. Moramo e, paziti da naši zaključci nemaju neke nehotične posljedice, jer to bi moglo zaista biti problematično. Ja zaista želim da s Ninom Gil nađemo kompromisno rješenje kao i sa svim članovima ovog odbora. Mislim da će to biti važno, da će tu e, naša, e, e, da će se ova tematika početi riješiti. do sada nismo imali takve primjere u Europi. E, jer jedini e, put kad je došlo do problema e, došlo je u Americi kada je e, propala banka Lehman Brothers. Mi srećom u Europi nismo imali takvu katastrofu, ali nikad se ne zna. Moramo paziti da dakle naš sustav ne propadne, moramo paziti da to bude robustan sustav ali sve moramo napraviti na jedan uravnotežen proporcionalni način e, kako e, bi to uspješno funkcioniralo. E, amandmana ima puno, dakle preko 700 amandmana. Moji amandmani se odnose na rizike vezane za sinanze, za pragove likvidnosti, za transparentnost e, za različite vrste aktive. I ako mi dopustite, htio bih sve ukratko na njih osvrnuti. Što se tiče reguliranja e, sinasa, e, ja ne mislim da ih treba jednostavno iz ukinuti jer mislim da će taj novac otići iz Europe. Ne možete biti sigurni da će ostati u Europi, ići će na istok i na zapad, a s obzirom na sadašnje stanje europskog gospodarstva to ne bi imalo smisla. Ja mislim da fondovi tipa Sinav i Vinav zaista igraju izuzetno važnu ulogu u europskom gospodarstvu, potrebno ih je samo regulirati na dobar način. Mislim e, da će vjerojatno e, najbolje biti E, da se pozabavimo naknadama za likvidnost u sinovsima. To bi vjerojatno bilo najbolje. Ja sam puno na tome radio i predlažem tri vrsta novih novčanih fondova. Prvi bi bili e, maloprodajni koji bi mogli biti e, jedino korišteni od strane nevladinih organizacija, pojedinaca i lokalnih vlasti. Nadalje za e, tvrtke e, koje gdje se 99% ulaze u e, državne obveznice. Za sada je proporcija u Europi sasvim e, drugačija nego li u Americi. U Americi je e, e, jako puno toga malo prodajno, dok u Europi sve to ide više u ruke institucija i vlade. I na kraju predlažem novčani fond niske stope volatilnosti koji će se moći koristiti samo za obveznice koje će e, dospijevaju za manje od 90 dana. A e, za one od više od 90 dana morat će se koristiti drugi model. Takav jedan fond niske e, volatilnosti imao bi mehanizme e, jamstva i zaštite o tome smo već govorili na okruglim stolovima. Dakle, moj temeljni e, prijedlog jest da se zapravo pazi na te naknade plus još neke stvari. Što se likvidnosti tiče, povećao sam dnevnu stopu likvidnosti sa 10 na 15%, a e, na sastanku u kojoj smo mi izvjestili u Sjeni imali s kolegama u Americi, e, rekli su nam da je najvažniji dio reforme njihovog paketa se odnosio e, na e, aspekte vezane za veću likvidnost, što zapravo je razumljivo. Što se tiče pitanja likvidnosti, otvoren sam za kompromisna rješenja kako bismo omogućili da sve to dobro funkcionira. Ali zaista mislim da povećana likvidnost na dnevnoj osnovi je e, nešto oko čega se slažemo, moramo se govoriti oko postotaka. Što se tiče kreditnog rejtinga, mislim da bi se to loše odrazilo na ulagače u novčane fondove. Važno je da ulagači imaju neku vrstu barometra s kojim će moći procijeniti kvalitetu novčanih fondova. Mogli bi postojati vanjski eh, rejting, eh, ali E, oni bi morali biti podložni nadzoru nacionalnih agencija za rating. Također morali bi se primjenjivati norme gdje jedan novčani fond ne bi smio imati više od 5% e, aktive uložene u e, jedan fond. Dakle, u jedno jedino tijelo. Što se tiče ovog pitanja, kao što se tiče pitanja likvidnosti, mislim da je vrlo važno da e, jasno kažem da sam otvoren e, za kompromis o diversifikaciji i likvidnosti o nečemu što se može primijeniti na fondove SINAV i VINAV. Slažem se s Ninom po pitanju transparentnosti i e, mislim da se tjedno treba obavještavati ulagače o situaciji i e, treba se govoriti također o prosječnoj e, dospjeću fonda što e, također mislim da bi se moglo e, omogućiti da fondovi kupe neke visoko kvalitetne vrijednosne e, papire komercijalne prirode i <clears throat> mislim da e, naš paket je paket kojeg moramo zaista cjelokupno, cjelovito sagledati. Biće vrlo važno da dođemo za dogovora, to će biti važno za sektor, za budućnost financije u Europi, bit će to isto tako vrlo važno za ovaj parlament. Ja mislim da to moramo napraviti na način koji ja predlažem i kako je predložila Nina. Sada gospodin Kamal, izvjestitelj sjeni ECR-a. Hvala lijepo. E, ja apsolutno pozdravljam ovaj pristup kojeg su ovdje i naša izvjestiteljica i Brian zastupali de facto ovakav izravan pristup i slažem se. S tim ja sam zapravo radio na istoj toj temi za vrijeme zadnjeg saziva, vrlo je, vrlo je izazovna tema, ali da vidimo kako se stvar sad dalje razvija, dakle rad naš na ovom dosjeu. Ako pogledamo na početna načela, o čemu se zapravo raspravlja, gdje su one crte koje nas razdvajaju? Čini se da je jedna stvar između ovih CENAV, fondova i ENAV, dakle ovi su sam, sami NAV fondovi se smatraju sjajnima, da su to fondovi koji su sigurni jer to je naravno neto vrijednost imovine fonda u bitna i jednostavno se gleda na njih i ignorira cijela naša povijest što je se do sad događalo. Ali pogledajmo na drugu stranu, a to su cenovi. Dakle, novčani fondovi s nepromjenjivom neto vrijednošću imovine. Naravno, mislim, vidite što se dogodilo u SAD-u s tim, imali smo problema i bilo je problema s tim. Sad se mi moramo razmisliti kako ćemo razbiti zabrinutosti i riješiti se takvih problema. Mislim da imamo jedno vrlo e, lako je rješenje, ako jednostavno neki puta zbog nacionalnih interesa, pogotovo nekih članica Europske unije, praktički ukidamo i ubijamo naše cena fondove i sve skupa pre tovarujemo i prebacujemo u gotovinu s kojom se onda barata u toj zemlji i napušta se ta konstantna, ta kontinuirana imovina. Prema tome, mi znamo što će se dogoditi ako prelazimo iz običnih na fondova u cena fondove. Naravno, mi moramo adekvatno zakonodavstvo donijeti, međutim, pritom je industrija i proizvodnja i realno gospodarstvo uvijek korak ispred nas koji za njima kaskamo da bi donijeli zakonske propise. I upravo će industrija pronaći, realno gospodarstvo će naći izlazi iz te situacije. Mi za sada imamo jedan tržište koje je otprilike neregulirano. Ono što mi želimo, imamo nekoliko prijedloga od komisije i možda ćemo za nekoliko godina biti u stanju razgovarati u ovom našem odboru o svim implikacijama koje, do kojih je došlo i do posljedica kojih je došlo kad smo cena fondove zatvorili. Mi ćemo se onda možda pitati kako se je došlo do toga, što, što Mislim, moramo to sad regulirati, moramo naći novo mjesto gdje ćemo naše novce i naše takve vrijednosti investirati i vezati za neke postojane vrijednosti. Međutim, mi se moramo već sada s tim pozabaviti da ne bismo nekoliko godina došli u tu situaciju. Kao što je Brian rekao, tek kad pukne ona posuda koju nosimo stalno, onda se mi naknadno zapravo brinemo. Dakle, diversifikacija, ključna riječ. Moramo se potruditi da nismo ni u jednoj pojedinom komadu ili vrsti imovine previše izloženi. Znači, diversificiramo. To je jedno od ključnih pravila. Znam isto tako da su se i mnogi članovi iz drugih odbora i drugih e, klubova zastupnika s tim složili. Zatim, koji su nam alatke na raspolaganju. Naravno, imamo onaj čuveni zaštitni sloj, takozvani buffer i znamo da svi misle da je taj zaštitni sloj dovoljan da bi bili sigurni. Međutim, jako dobro znamo da taj zaštitni sloj nije pomogao kad su se nabavi, kad trebaju zatvoriti, kad propadaju. Znači šta trebamo učiniti? Prvo diversifikacija, zatim se moramo pobrinuti da imamo dovoljno vrsti imovina koje možemo i kratkoročno pretočiti u gotovinu i riješiti ih se a zatim moramo paziti na neovisne cijene, e, vrednovanje, neovisno vrednjovanje naših tih imovina. Zatim moramo pogledati kojim se modelima služe banke pritom. Zatim moramo se pozabaviti bolje sa pristojbama koje se u to uplaćuju kako bi se stabilizirali fondovi. Ja tu podupirem Brajana koji kaže da ono što mi trebamo učiniti je postići kompromis između svih tih interesa i kod plaćanja pristojbe za ulaz u fond i naravno kasnije za održavanje samog fonda. Međutim i dalje postoje tu zabrinutosti i nesigurnosti sad kreditni rating, da li je to dovoljno, da li možemo reći da je to dovoljno ili moramo još imati vanjske dodatne e, odredbe i dodatne kriterije koje moraju kreditni rejtinzi ispuniti. I sad mi bi se možda bolje osjećali i možda bi dvostruko trostruko izbjegli dvostruko i trostruko reguliranje kroz jače kreditne rejtinge. Ali mislim da moramo kao prvo shvatiti zašto ljudi investiraju u naše novčane fondove. To je zapravo parkiranje njihovih gotovinskih sredstava na kratko vrijeme. Pa prema tome odmaknimo se jedan korak, ja apsolutno shvaćam težinu problema s kojima se izvjestiteljica suočila ali pogledajmo nešto što je možda sada manje teška situacija nego što smo imali u prošlom sazivu kod prošlog izvjestitelja ali kažem sad smo i ohrabljeni ovom e, diversifikacijom i ohrabljeni naravno ovom povećanom nadležnošću, dakle povećanom kompetencijom koja se traži kao integritetom samih upravitelja novčanih fondova. Hvala lijepo, a sada gospodin Jezdak iz Aldea. Dobro jutro, moji ciljevi dalje ostaju isti. A to je, trebamo se pobrinuti za to da novčani fondovi i dalje financiraju realno gospodarstvo, jer mi znamo da se bavimo jednim e, trilijunom eura u novcima i želimo naravno da se to ne odrezi na financijsku stabilnost naše gospodarstva. Kad govorimo o glavnoj temi koja je ovdje već predstavljena, a to je zaštitni sloj, to je glavna stvar u ovom komisijnom prijedlogu, čini mi se da je najpametnija opcija da imamo različite udjele u CNAV fondovima. Jer kao što je prezentirano glavne karakteristike tog CNAV fonda su transparentnost i financijska stabilnost novčanih fondova s nepromjenjivom neto vrijednošću imovine. Prema tome, zatim se zauzimamo za vrednovanje po metodi tržišnim vrijednosti. Mark to market. Također bih ponovio i opće načelo čitavog prijedloga koje je već izvjestiteljica predstavila, a to znači da se CINAV pozivaju da koriste vrednovanje po tržišnom vrijednosti, a s druge strane da očuvaju svoje udjele. Pri čemu imamo velikih prednosti, a to je fiskalna prednost i podijeljena vrijednost. Da bi se odrazila vrijednosti udjela, menadžer, dakle upravitelj cena fonda ima dvije mogućnosti. U slučaju dobitka on će izdati kupone koje što cena i trenutno radi koji će im onda moći omogućiti da registriraju svoju dobit kao kapitalni prihod, kapitalno dobit. U slučaju gubitka on će adekvatni dio, udio, pre, prenijeti to na adekvatni udio i smanjiti vrijednost adekvatnog udjela svojih e, investitora u samom fondu. Prema tome, sa zaštitnim slojem se smatra da se ne bi smio nijedan od tih portfelja pojedinog investitora kompletno uništiti, dakle zadržati jedna bazna vrijednost, ona zagarantirana neto vrijednost imovine. Međutim, to su sve opcije koje bi trebale pomoći da se razbiju sve moguće zabrinutosti svih institucija, dakle od središnje banke do komisije kao i naših nadležnih e, vlasti u EU koje nadziru naš to poslovanje. Ja i dalje ostajem vrlo bliza komisijnom prijedlogu što se tiče diversifikacije, jer smatramo da je to jedan od najboljih modusa. Naravno, postoji restrikcija koja bi se odrazila i na kvalitetu imovine u koju se investira. Međutim, neću sad ulaziti u daljnje pojedinosti mojih amandmana, ima ih 72 komada, ali bih rekao svim kolegama da mislim da trebamo svi klubovi zastupnika krenuti dalje, nastaviti posao vrlo, vrlo kulantno, apsolutno surađujući kako bi ovdje nešto i dovršili jer bi volili da na kraju završimo sa usklađenim, čvrstim stajalištem čitavog našeg odbora u kojem se naš, dakle izvješće našeg izvjestitelja u sjeni sa svima ostalima potpuno u cijenosti poklopila sada iz e, gue Fabio De Masti, zelenih, e, iz e, Ljevice. Hvala lijepo. Prvo bih potvrdio stav naše izvjestiteljice, jer mislim da kad god govorimo o stvarima u vezi sa financijskim reformama, kao recimo reformom bankarske strukture, bankovne strukture, uvijek nam kažu kolege i iz politike, ali još više iz gospodarstva, da bi takve aktivnosti mogle pojačati zapravo aktivnosti paralelnog bankarstva onog usporednog a mene uvijek zanima kad iznenađuje kad govorimo upravo o tome da treba smanjiti to paralelno tu bankarstvo onda nam kažu nemojte se uopće baviti s tim paralelnim e, bankarstvom jer to nije de facto vaša odgovornost nas pomalo brine da i sama ta riječ sektor tog paralelnog, usporednog bankarstva, odnosno bankarstva u sjeni, kad bi bili doslovce, da se uopće ne nalazi nigdje specifično u toj uredbi, da se time uopće u uredbi ne bave. I mi bi volili da se komisija malo s tim pozabavila i to stavila u uredbu i sad ono što su moji kolege Nina Gil i ostali rekli, to je jako važno jer to je ogroman novac u tom sektoru koji se vrti. Međutim, zaključi su nam donekle različiti jer smatramo da upravo zato što je toliko novaca koji se vrti u tom sektoru, mi bi smatramo dakle da bismo se trebali pobrinuti kako bi se taj novac usmjerio u puno vrijedniju uporabu, korištenje i sigurniju zapravo namjenu a ne ostavio i dalje u tom usporednom sjenovitom bankarskom sustavu. Mi smatramo da su i novčani fondovi isto tako dio tog paralelnog bankarstva, tog sektora i prema tome mislimo da bi se trebalo to sve skupa ovom uredbom regulirati. Apsolutno pozdravljamo preporuke svih međunarodnih tijela kao što je recimo odbor, Europski odbor za sistemski rizik ili IOSCO koji kažu da se da se bave različitim aktivnostima vrlo nalik na bankarske djelatnosti i mi bi volili da se sve te preporuke primjene naravno i na ovo područje paralelnog bankarstva. Cenavi se pretvaraju da to nisu nego da su recimo jedan potpuno likvidni supstitut e, substitut zamjena za novce ali to je krivi dojam kojeg ostavljaju jer to nije tako i mislimo da postoji jedan posebno visok rizik za male privatne investitore koji su zapravo podliježu manjku informacije ili krivim informacijama nego što to se događa onim institucionalnim investitorima tako da su oni to izloženi puno riziku i mi predlažemo da se u idućih pet godina cenav fondovi kompletno preobraze u skladu s ovom uredbom što bi smanjilo sistemske rizike i povećalo transparentnost a osim toga bi bilo i u skladu sa međunarodnim preporukama koje sam upravo citirao e, organizacija poput joska i tako dalje osim toga e, govorili smo o zaštitnom sloju za nav E, kojeg je komisija predložila mi taj zaštitni sloj apsolutno pozdravljamo na jedan privremeni razdoblje od pet godina a sinovi bi trebali sasvim sigurno uvesti pristojbe za isplatu ako su e, isplata imovine iznosi manje od 15% ukupne imovine fonda ali mislimo da te razlike E, u mogućnostima isplate djeluje vrlo prociklično i mi bojimo se da bi to stvorilo ponovno prednost za institucionalne i loše se odrazilo na male investitore. Da bismo smanjili stanovite rizike, volili bi da se apsolutno zabrani investiranje u kolateralnu imovinu, dakle imovinu bez osiguranja koja nema kolaterala mislimo da je takvo investiranje inače vrlo netransparentno i tu toliko tu posebno podupira ono što je izvjestiteljica rekla. Zatim mislimo da investiranje u derivative može biti dakle u skladu sa zakonom samo ako im je cilj da se ograniči rizik. Nadalje, uredbu o vanjskoj pomoći podupiremo i pozdravljamo mi smo u vezi s tim eh, dali amandman prijedlog amandmana da se izbriše članak trideset šest nadalje vrlo smo zabrinuti da bi novčani fondovi za novčane fondove koji rade iz trećih zemalja koje su možda porezne oaze pa bismo željeli osigurati da novčani fondovi ni u kom slučaju ne pomažu utaji ili izbjegavanju plaćanja poreza koje je moguće pod tim e, jurisdikcijama u tim trećim zemljama. Ali toliko o tome, a ja ću se vratiti u daljnjoj diskusiji na ove naše prijedloge amandmana. Hvala lijepo, a sad Eva u ime zelenih. Hvala predsjedavajući i puno hvala Nini Gill našoj izvjestiteljici iz sjene na njenim dodatnim objašnjenjima. Ja ću biti vrlo kratka i skoncentrirana na naše ključne poruke. Kao što smo već rekli tijekom proteklih sastanaka, mi mislimo da nakon sedam godina, sedam godina nakon što je kriza počela, moramo shvatiti da se ništa ne dobiva za badava Dakle, da ne možemo sada bez ikakvih rizika živjeti, a s druge strane moramo spriječiti sistemske rizike. Zbog toga podupiremo komisijin prijedlog koji nam omogućuje jedan prijelazni period jedno razdoblje u kojem ćemo mi moći dosadašnje novčane fondove pretvoriti u novčane fondove s nepromjenjivom neto vrijednošću imovine Mislimo da bi jedino takvi fondovi se uskladili ne samo sa zahtjevima u prijedlogu komisije, nego i s nekim dodatnim zahtjevima kao što je recimo dobivanje dozvole za bankarske poslove. Nakon što smo pogledali prve amandmane koji su prezentirani, imamo dojam da postoji jedan široki široka potpora u gotovo svim klubovima zastupnika za neku vrste prijelaznog perioda e, dok se dolazi iz CNAV-a, dakle transverziju CNAV-a u ENA fondove. Iako imamo ovdje, govorimo o jednoj relativno restriktivnoj kategoriji CNAV fondova. Mislimo da izvjestitelju treba, da ona ima zapravo dovoljno potpore za svoje izvješće isto tako kao još neke kolege iz drugih klubova zastupnika podupiremo jačanje zahtjeva za diversifikacijom mislimo da to apsolutno treba pojačati kao i planove sanacije za novčane fondove ako zapadnu probleme pogotovo s likvidnošću nadalje slažemo se za većim restrikcijama i većom odgovornošću kod investiranja u fondove kod, kojih kolaterali nisu kompletno transparentni i jasni. Nadalje, izričito mislimo da se novčani fondovi koji su ustanovljeni u različitim trećim zemljama koje slože kao porezne oaze ne bi ni u kom slučaju kod nas trebali tolerirati. Zatim mislimo da nadzorna funkcija ESME treba biti ojačana i to tako što bi se posebno pobrinula zato da važni novčani fondovi budu u pod izravnom kontrolom ESME, pogotovo kad su u pitanju izraziti financijski rizični rizici kod različitih investiranja i da bi esma trebala nadgledati svaku vrst isplate iz takvih fondova zatim želimo da se regulira politika e, generalno da se regulira politika isplata u novčanim fondovima na kraju želimo osigurati da esma objavljuje stalno i redovno kakvo je stanje stvari na tom području, pogotovo u odnosu na istu situaciju u SAD-u, dakle da daje komparativni prijedlog. Hvala lijepo. Sada gospodin kolega Wood. Hvala lijepo. Hvala svima koji su pripremili toliko amandmana na ovaj prijedlog. Ja ću se pokušati skoncentrirati na tri točke. Prva stvar je jedna moja vlastita observacija zašto smo zapravo radili ovo posebno izvješće o ovoj uredbi. Jer kao što je gospodin Hayes rekao, to je dakle jedno ogromno tržište u kojem imamo čitav niz različitih investitora i sada bi trebali u cilju očuvanja i boljitka europskog gospodarstva pružiti više stabilnosti svim tim raznim investitorima naravno zbog financijske krize je to vrlo teško, ali kao što je rekao gospodin Hayes, u Europi nije bilo za sad posebnih problema na toj vrsti tržišta financijskog, to je uglavnom bilo u SAD-u i to se prelila. Međutim, mi ne znamo kada sad, dok sada radimo na ovom zakonodavnom prijedlogu kakve će biti sve posljedice za budućnosti. Znam da je gospođa Gil rekla kako je zabrnuto da će se na baš specifično tom tržištu postoje različiti sudionici koji i oni koji prodaju proizvode i oni koji investiraju te proizvode koji se uglavnom svi dobro poznaju i onda zapravo jedni drugima pozajmljuju zemlju se uzemno to je naravno onda postaje vrlo netransparentno i vrlo teško da se provede bilo kakav zakonodavni propis. Međutim, ovo bi trebalo regulirati, mi moramo sami regulirati to vrlo oštro upravo zbog takve situacije jer ta logika se ne uklapa da se ljudi samo zato što se dobro poznaju u gospodarstvu da postaju specijalisti i, jedni, i da će to sve dobro ići jer upravo zato se događa da stvaraju proizvode koji ne paze na male potrošače i niko ne štiti male investitore jer vidite oni se čini se on uvijek djeluje da oni zapravo znaju šta žele potrošači i zato se čini da oni sve znaju vrlo stručno ti sudionici u tržištu kako treba biti vrednovanje kakve trebaju biti cijene kakva razina likvidnosti međutim mi imamo vrlo visoko tehničke kreatore tih proizvoda a možda oni koji su radili na ovom zakonskom tekstu bi trebali se zapravo više pozabaviti tom scenom i tim ljudima koji na tržištu djeluju i e, proizvoje financijske proizvode stvaraju i prodaju. Jer vidite, to je posljedica kad pogledate na individualne dijelove ovog, ove direktive, vidite da oni u sebi nose već garanciju za neuspjeh u budućnosti. Primjerice, samo pitanje zaštitnih slojeva. Ja znam da imamo različite postotke o kojima smo mi odlučili koje će biti visine. Međutim, klubova zastupnika svako je dao prijedlog u skladu s onim što bi po njihovom mišljenju najbolje se uklapalo. Međutim, na kraju će jedna strana dobiti, jedna strana će izgubiti, a mi smatramo da će upravo oni mali investitori izgubiti, mali fondovi izgubiti jer će postoci smanjiti njihove pristojbe za upravljanje tim fondovima. Jer zbog toga bi recimo predložili da prije sudionika na tržištu zapravo upravitelji firme koje upravljaju samim fondovima trebaju snositi onaj gro troškova što nas opet dovodi do onih vrlo političkih stvari, jer mi znamo da tu postoji političko pitanje iza svega. Da se kompletno s tržišta maknu C na fondovi, a da ostanu ENAV fondovi. To je uglavnom jedan francuski proizvod koji će onda se potruditi da zapravo francusko tržište nadraste sve ostale i nadživi sva ostala, čak i ono u Velikoj Britaniji i ostalim članicama. Nije baš ni fer ni pošteno. I na kraju, moram još jednu stvar iznijeti, prosite gospodine predsjedavajući, ali vi ste to već jučer slušali za vrijeme ručka, ali moram ponoviti. Znate onu priču koja govori Basna o Škorpi i žabi. Škorpi, on je sjedio na obali rive i zamolio je rijeke i zamolio je žabu da ga prenese preko rijeke. Na što žaba kaže zašto bih to učinila, ti ćeš me samo ubosti i ubit. Na što škorpion kaže neću. U ovoj situaciji se moramo oboje spasiti od poplave koja raste žaba naravno prihvati taj argument i dozvoli škorpiji da se utovari da je zasjedne na leđa. Kad su došli na drugu stranu, škorpija naravno zabije svoj eh, oštricu, dakle svoj rep u vrat žabe i otroje ubije. I žaba još pita zašto si to učinio, a na to škorpija kaže oprosti, ali to je jednostavno moja priroda. Vidite, u tome je problem, dame i gospodo, ako smo pokušavali rješavati problem, nismo to za vrijeme financijske krize uspjeli. A tijekom godina su svi sudionici na tržištu stvarali, stvarali dalje te probleme i sad se čini da se moramo, nama se sad čini da moramo napokon nešto učiniti i regulirati. Međutim, ono što je gospodin Kamal rekao, moglo bi se dogoditi da sa prevelikom našom regulacijom i naporima ubijemo cijelo tržište i da zaustavimo kompletno investiranje diljem Europe, pogotovo u proizvodnju i realno gospodarstvo. Hvala, sada prelazimo na e, spontano javljanje za riječ. Prvi ima riječ gospodin Lamasur. Hvala predsjedniče. Želim se zahvaliti izvjesteljici, čestitati joj. Dakle, Nina Gil napravila izniman posao, napravila je e, dobre prijedloge. Želim se zahvaliti također svim izvjesteljima u Sjeni, počev od izvrsnog izvjestelja u Sjeni kluba zastupnika europskih pučana. Slušajući ovu jako zanimljivu raspravu, čini mi se da će nam trebati malo više vremena nego što bi to e, neki optimisti mogli pomisliti. Ovo je jako složena tema. Odbor Ekon u prethodnom sazivu posvetila je ovome puno vremena, nije uspjela doći do zaključka, nije stvar toliko žurna da se mora riješiti u nekoliko tjedana. Čini mi se da bi nam trebalo malo više vremena za raspravu, kako bismo bili sigurni da ćemo imati zadovoljavajući tekst, a ne da e, žurno nešto odlučujemo. Također bi želio reći da novčani fondovi imaju jaku ulogu, imaju proizvode, e, različite proizvode s dviju strana Atlantika. Dakle, američka referenca uvijek je korisna da se poznati je, ali nastoja to transponirati sistematski na Europu e, nije baš najbolji pristup. Ja sam uložio određen broj amandmana s ciljem da se ponovno započne rasprava i samo početka. I to smo donekli i napravili danas. I to na temelju osnovnih prijedloga komisije. Izvjestelj u sjeni kluba zastupnika IFDD doveo pitanje Francusku. Na susreću njegova anegdota o škorpiji i žabi ispravila je taj napad, jer žaba je najčešće ilustracija francuske, tako da bilo dobro izbjeći da e, francuska strada u tome svemu. No, iskustvo je to koje pokazuje da C ovi u slučaju financijske krize stvaraju puno više sistemskih rizika i e, bijega investitora od e, V-navova. Tako da bi se trebalo prije usredotočiti na model venava nava ne kako bi se favoriziralo ovu ili onu državu, već kako bi se osigurala e, sredstva svih investitora i zajamčilo da novčani fondovi ne predstavljaju sistemske probleme funkcioniranja. Dodajem da su u, na europskom tržištu, mimo same jedne zemlje, venavovi su u Europi puno zastupljeniji od C-navova. Ono što se meni čini jeste da ukoliko se ispostavlja da treba zadržati ove dvije varijante, dobro, ali neka u tom slučaju budu stvari jasne da e, zadržimo prednosti oba fonda i da ne nastojimo kako bismo približili ta dva modela e, trebali bismo izbjeći da hendikepiramo, da oštetimo model koji predstavlja manje rizika, to je VNAV spram CNAV. I uvjeren sam da u argument, slažem se argumentima s onima koji kažu da što se tiče CNAV-ova, ukoliko ih želimo zadržati, onda trebamo ih prinuditi da E, imaju određene karakteristike bankov, e, banaka kako bismo pružili investitorima jamstva koja trenutno ne postoje. Eto, u tom duhu sam e, supotpisnik s određenim brojem kolega nekih amandmana i dodajem da se u potpuno slažem s onim što je rekao određen broj govornika glede pojedinih oaza i potrebe da se zajamči da ukupni broj tih novčanih e, fondova trebaju dati doprinos e, funkcioniranju e, realnog gospodarstva, a ne da daju svoj doprinos određenom broju utaja, poreznih utaja ili sumnjivih financijskih praksi. Hvala, Pervanš Beres ima riječ. Najpše hvala. Neću uduljiti, samo želim izraziti određenu zabrinutost koja je donekle ovdje evocirana. Naime, radi se o načinu na koji se Europa dovodi u situaciju da, da je odgovor e, na preporuku, da tako kažem, od star, e, koju je putila, e, uputio G20 i Josko, koji nas sve nekako primoravaju da djelujemo. Dakle, zahvaljujem Nini Gil što je preuzela u stvar na svoja pleća. Dakle, ne radi se ovdje prvi put o, ovom dosijevu, ali sam uvjerena da glede odgovora koje Europa treba pružiti kako bi donijela, dala svoj doprinos e, ciljevima financijske stabilnosti i borbi protiv e, određenih financijskih proizvoda koji ne odgovaraju na te, e, tim ciljevima, a ti proizvodi su, budimo iskreni, prvenstveno C navovi. Dakle, ravnoteža do koju smo ostvarili pod e, odgovornosti izvjestitelja u prethodnom sazivu e, je nešto što bismo trebali, na što bismo se trebali osvrnuti. Glede ovih prijedloga koji su danas pred nama, želim iznijeti tri primjedbe. Prva, mislim da naša izvjestiteljica predlaže da e, mijenjamo zaštitni sloj e, koji je bio e, u 3% na zaštitni sloj koji odgovara realnim rizicima. Kada ulazimo u tančine e, opasnosti, to meni ne predstavlja problem i čini mi se da to ide u pravom smjeru, ali trebamo prvenstveno definirati što je to rizik, kako ga kalibrirati i tako dalje, ali time otvaramo novu Pandorinu kutiju. Ali glede samog samo pitanja zašto u to mi ne predstavlja nikakav problem. Druga stvar, što se tiče e, državnog e, duga, s obzirom da izvjestiteljica predlaže, i u uostalom to je načelo koje možemo podržati, dakle da se da državnom dugu jedan zaseban status. U tom slučaju mislim da bismo trebali razmišljati Uh, unutar prostora gdje postoji jedinstvena valuta, jer to je ono ona osnovna karakteristika uh, monetarne unije i ekonomske i monetarne unije. Uh, I onda tu moramo paziti da to ne, ne stvori razliku između statusa duga određenih država između državnog duga različitih država e, članica e, monetarne unije jer ćemo tu otvoriti ponovno sve one sva ona poglavlja koja smo zatvorili kada smo stvorili monetarnu uniju što nam je omogućilo da razlikujemo portfelje banaka i upravljanje nacionalnim dugom. I treća primjedba, dakle razumijem ja e, potrebnu kreativnost kako bi se pod navodnim znacima stva, stva, spasili cenavovi i ta je kreativnost bila jako velika i tu stvaraju neki novi prijedlozi, novi instrumenti, ali tu se stvara u biti dojam kako bi se moglo stvoriti nove proizvode poput C čija bi volatilnost bila manja, mala i što bi omogućilo dakle da se prođe kroz mreže kritike povezane sa e, bjegom dakle kapitala investitora koje bi izazvali cena, eventualno izazvali C navovi. Ali budimo ovdje e, trezveni. Ako imamo C je, čije jamstvo očuvano, dakle ja tu ne znam da postoje uopće stvarne barijere e, volatilnosti. Dakle, čim imamo, cena, čim imamo posla s cenavom, onda imamo i volatilnost koja podrazume određene rizike. I evo zadnja primjedba glede cenava, postoji način da ih se spasi tako što bi se od njih napravilo bankovne proizvode jer je jamstvo koje je asocirano uz njih je jamstvo e, bankovne vrste. Onda, ih, onda se od njih može napraviti bankovne proizvode. Međutim, to su investicijski e, E, instrumenti, a e, e, likvidnost koja je vezana za njih je slijedi neku investicijsku logiku i investitori su ti koji trebaju biti pod, pod nadzorom. Dakle, ako trebamo se obratiti nekim upraviteljima, to je onda nešto čime se treba prije baviti ESMA, a ne bankovni bankovna tijela nadzora i u osnovom predsjedniče prije desetak dana ili pretprošlog dakle ponedjeljka ja, e, Europska središnja banka nam je jasno rekla da to nije njihov posao, da oni ne znaju ocjenjivati te proizvode, te da treba e, supervizorima e, prepustiti ono čime se oni najbolje znaju baviti. Dakle, to je nešto čime se treba baviti ESMA umjesto bankovnih struktura. Hvala. Sada predajemo riječ e, gospodinu Lenderu iz komisije. Najpše hvala. Čini se da ovdje imamo veliki broj jako zanimljivih amandmana i svi oni zavređuju pozornost. No, stvar je u tome što smo donekle zabrinuti da će nam trebati e, neposredni na rješenja. Ovdje imamo fondove s trilijunom investicije, a e, tu vidimo e, dakle e, neke zanimljive prijedloge da se primjenju pravila bankarskog sektora, osobito kada se tiče cenavova, osobito se tu radi o amandmanima 397. i onima koji su povezani s njim. Ti amandmani imaju potencijal da se e, primjeni kratkoročni pristup, osobito ako se ne želi e, baviti e, dakle zaštnim slojima. Mi smo jako zadovoljni s ovim i želimo dalje surađivati na izradi ovog okvira kako bi se stabilizirala fond e, isplate koji su povezani s ovim e, regulativama. Hvala. Thank you. Now... Hvala. Sada izvjestiteljima riječ. Hvala predsjedniče i velika hvala svim, svima na njihovom doprinosu. E, primila sam na znanje stavove i izraženu zabrinutost. Želim biti kratka jer znam da slijedi glasovanje. No, jako je važno da imamo jedan cjelokupan paket mjera. Važno je dakle da vidimo koji su ovdje ključni e, ključna pitanja za mene su to e, likvidnost, diversifikacija, e, cenavovi. Ne mislim da bi bilo od pomoći da se pozicioniramo na isti način kao i vijeće. Jer nećemo ostvariti nikakav konsenzus ukoliko se ne odmaknemo od tog stava. Kao što su i rekli, tu se radi o jako teškom e, dosjeu punom izazova i ja u svojstvu izvjestiteljice nastojim osobe koje imaju jako različite stavove e, približiti kako bi se riješilo pitanje sistemskog rizika i pomoglo europskim poreznim obveznicima. Mislim da je važno da vidimo na koji način naprijed kompromis e, i riješiti osnovne probleme. Ja bih zamolila komisiju da komentirati navove nabave niske volatilnosti bilo bi za mene korisno ako bi komisija mogla dati neku dokumentaciju ili iznijeti, razmirati svoj posao koji su obavili s tim u vezi ako imaju nešto za reći. Dakle, I što se tiče onih koji kažu da bismo trebali lakše, sporije ići, pa čujte, od rujna 2013. godine razmatramo ovaj prijedlog i to je vjerojatno jedan od dosija koji, e, na kojem ovaj odbor radi već najviše vremena. Tako da doista vjerujem da trebamo krenuti ići dalje. I ne možemo i dalje stalno se baviti istim temama, moramo pregristi i e, nastaviti. Ići dalje. Isto tako moramo imati na umu da imamo međunarodne obveze. Dakle, obvezali smo se da ćemo napredovati glede ovog pitanja. i od ključnog značaja da imamo to na umu. I kao što sam rekao na samom početku, važno je za vjerodostojnost ovog odbora i ovog doma da pokažemo kako smo spremni iznaći rješenja. Ukoliko imamo jako tešku situaciju, pa ne radi se o tome samo da odgovlačimo. Doista želim inzistirati na tome i svjesna sam razlika između onoga što se dešava u Sjedinjenim američkim državama i razlika između tog modela i europskog modela. Imao sam e, nebrojen broj mogućnosti da se uvjerim u to, ali vjerujem da postoje neki dobri argumenti, kvalitetne situacije na koje se možemo osloniti. I da vidimo da ovdje imamo dosta sličnih proizvoda. Predsjedavajući, kao što sam rekao na početku, imali smo odnosno imamo idućeg ponedjeljka sastanak e, iz o sjeni. Ja ću iznijeti određen broj kompromisa za raspravu na tom sastanku. Ali e, mislim da ćemo morati održati određen broj e, nekoliko sastanaka prije nego što riješimo 800 amandmana i ovih 700 novih i moje neke. Dakle, najljepša hvala E, svima i e, imam na umu dakle, komentare svih onih koji tako nisu ni izvjestili u sjeni, tako da ćemo uzeti sve te stavove e, u razmatranje. Hvala. Hvala. Doista mislim da je vrijeme da ovaj parlament zauzme svoj stav po ovom pitanju i započne pregovore s vijećem tijekom ovog semestra. Dakle, plan je da se 23. ili 24. veljače glasa. Na e, plenarnom zasjedanju ćemo glasati na drugoj sjednici trećeg mjeseca. Sada prelazimo na glasanje o godišnjem izvješću Europske središnje banke. Izvjestitelj je gospodin Zalba, potpredsjednik Zalba. Imaju li svi kolege svoje glasačke kartice? Jesmo li spremni započeti? Dobro. Jesmo li spremni? Možemo li početi? Ok. 10 second and we start. Počet ćemo za 10 sekundi. Najprije test. Provjerit ćemo. Oprostite, e, samo čekam da dođe moja e, kartica. E, mogu li dalje glasati? Da vidimo. Dobro, znači svi ste našli kartice. evo, samo ćemo sada testirati. Otvaram glasanje. Neki kolege ne glasaju. Imamo jednog pučanina koji je prekobrojan. E, čekajte, još uvijek je jedan pučanin prekobrojan. Počinjemo od kompromisa A. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 54. Tko je za? Protiv? Provjera. Otvoren glasanje. imam, imamo jedan glas e, viška iz redova Tko, e, sad zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 56. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 57. Za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empl stavak četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, Mislim e, da se odbija, ali provjerit ćemo tko je za... E, otvaram glasanje, pardon. I još uvijek čekam da dvoje kolega glasa. Zatvaram glasanje. Odbija se. Empol, paragraf 5. tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Empol 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman C. E, usmeni amandman, ako se ne varam, postoji. E, prihvaća li se usmeni amandman? Da. Ne. Da, pardon. Glasat ćemo zasebno najprije o kompromisnom amandmanu C. Tko je za? Protiv? Oprostite, dakle, Najprije ćemo glasati o usmenom amandmanu. Tko je za usmeni amandman? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada glasamo o kompromisnom amandmanu bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ample, stavak osmi, tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Empol amandman 18. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Empol 19. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman D. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman, 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti elektronskim putem. Otvaram glasanje. Amandman 72. odbija se. Dakle, 73. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Provjeravamo 73. amandman. Otvoran glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman E. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Empol, stavak 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. pol 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Empol 11. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromisni amandman F. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromisni amandman G. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 86. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 87. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 88. za, protiv, elektronska provjera, otvoran glasanje o amandmanu 88. Moramo ponoviti. Otvaram glasanje. Amandman 88. i dalje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 89. Ko je za? Pirotiv. Elektronska provjera. Čini mi se da je se odbijali. Otvaram glasanje. Zatvoren glasanje. Odbija se. Kompromisni amandman H. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromisni amandman I. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 95. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 96. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Empl 14. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Empl 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Empl 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Empl 24. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Impo 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 27. Tko je za? Protiv? suzdržani odbija se. Kompromisni amandman i tko je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 103. Tko je za? Protiv? Elektronska provjera amandmana 103. Otvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni amandman K. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 114. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromisni amandman L, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman M, tko je za, protiv, elektronska provjera, otvaram glasanje o amandmanu M. Usvaja se. Amandman 103. Tko je za? 123. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 124. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromisni amandman N. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 129. kompromisni amandman. Tko je za? Ne, oprostite, radi se o, o amandmanu. Ne, ne, rekao sam amandman 129. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Elektronska provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni amandman O. Tko je za? Protiv. Otvaram glasanje. Kompromisni amandman O. Zatvaram glasanje i amandman se usvaja. Kompromisni amandman P. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 141. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman Q. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 152. Tko je za? Protiv? Otvaram glasanje. 152. amandman. A, Nina Gil, evo, sada imate karticu, dakle tu je sve u redu. I odbija se. Amandman 153. Tko je za? Protiv? Elektronska provjera 153. Glasanje je otvoreno. Hvala, usvaja se. 154. Tko je za? Protiv. Elektronska provjera. Otvoren glasanje, amandman 154. Odbija se. Kompromisni amandman R. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Ample, paragraf 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Elektronska provjera, iako mislim da se odbija. Glasanje je otvoreno. Odbija se. Amandman 160. Tko je za protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, međutim provjerit ćemo 160. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman S. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 163. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 164. Tko je za? Protiv? Provjeravamo elektronski 164. amandman. Otvoran glasanje. Odbija se. 165. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman T. I tu glasamo po dijelovima. Najprije prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? protiv. Elektronska provjera o drugom dijelu. Otvaram glasanje. Ne, ne, nije još bio otvoren. Sad je otvoren. Na glasanje. Hvala. Odbija se. Dakle, drugi dio otpao, ali svejedno idemo na Ample 20. Amandman tko je za, protiv. Elektronska provjera, ali molim, eh, po dizanjem ruke. Ample 20. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Empol 21. Tko je za? Protiv? Otvaram glasanje. Empol 21. Još četiri kolega treba glasati. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 168. Tko je za? Protiv? Elektronska provjera, amandman 168. Zatvaram glasanje. 172. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman U, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman V, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 189. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 190. Tko je za? Protiv? Elektronska provjera. Otvaram glasanje. Usvaja se. 191. Tko je za? Protiv? 91. Ponovno provjeravamo. Zatvaram glasanje. Odbija se. 192. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 193. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 194. Tko je za? Protiv. Provjeravamo elektronski 194. amandman. otvaram glasanje. usvaja se. Kompromisni amandman duplo V. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman X. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 198. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman Y. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 204. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 205. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 206. Tko je za? Protiv? Elektronska provjera 206. amandman. Otvaram glasanje. Odbija se. To se tko je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 207. elektronska provjera. Zatvoreno glasanje odbija se. Sada izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 208. tko je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo o 208. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 209. Tko je za? Protiv. Provjera 209. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Izvorni tekst. Paragraf 26. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman Z. Z. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman A. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman B. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Empel, paragraf treći, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman AC. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv? elektronska provjera drugog dijela kompromisnog amandmana C. Otvaram glasanje. Evo, molim, izvolite, glasajte. Zatvoram glasanje, usvaja se. Ample stavak šestit Tko je za, protiv, suzdržani odbija se kompromisni amandman a e, tko je za protiv suzdržani usvaja se sedamnesti tko je za protiv suzdržani usvaja se kompromisni amandman a e tko je za protiv suzdržani usvaja se amandman 27 tko je za protiv suzdržani odbija se Hoćemo li elektronski provjeriti 27. Otvaram glasanje. Now your eyes, the EPP didn't show the hand, so I thought... Pučani nisu digli ruke. <laughs> No, no, this time you were lazy. On. Pa malo ste ljeni, da. Is adopted for... Evo, usvojeno je jednim glasom više. Kompromisni amandman AF. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Možemo provjeriti elektronskim putem. Otvaram glasanje. Is rejected. Odbija se. Originalni tekst uvodne izjave G koja je za, protiv, uzdržava se, usvaja se. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvojena. Kompromis EH za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, pardon, 43. Amandman broj 43. Za? Protiv? Četrdeset tri. Ovdje Dakle, ostajemo četrdeset. 43 amandman za, protiv. Mm, mislim da provjerimo. Dakle, 43 glasanje otvoreno. Vote Glasovanje za se zatvara. Usvojen je amandman 44 sad. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 44 da provjerimo. Otvoreno glasovanje. Zatvoreno. Odbija se. 45. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis um, AE uz usmeni amandman. Idemo prvo glasovati o usmenom amandmanu. Ko je za? Protiv? Ajmo provjeriti usmeni. Otvara se glasovanje. Zatvara se. Usvojen je, dakle. A sad idemo na kompromisni. Prijedlog uz usmeni amandman. Tko je za? Da cijelom kompromisu trebamo Dakle, idemo na citat jedan iz originalnog teksta. tko je za? Protiv? E, tko je suzdržan? Dakle, usvoja se. Amantman jedan, Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Originalni tekst koji je za, protiv, i usvaja se. Zatim dodatak 3, za, protiv, suzdržan, usvojeno. Četvrti, za, protiv, suzdržano, usvaja se. I sada u cijelom tekstu kao amandmanu otvara se glasovanje. Izvolite. Mislim da mi netko nedostaje. Dobro, sad se glas... Gotovo je sa glasovanjem. Zatvara se. Usvaja se čitava amantman s 39 za, 10 protiv, 8 suzdržanih. Dakle, čestitamo našem izvjestiteljici. U cijelosti se usvaja tekst. A, mislim na pet minuta ne, deset, deset minuta, pauza od deset minuta, nastavljamo u 11 sati. E, nastavit ćemo sa našim izvještajem o središ, izvješću Središnje banke Evropske i nakon toga naša rasprava sa latvijanskim ministrom e, financija. Do 11 sati pauza. Štovani kolege, molim vas da uzmite mjesta. Mi želimo ovdje izraziti toplu dobrodošlicu Janisu Reksvejsu, latvijskom ministru financija i predsjedniku ECOFINA u ovom semestru i želimo vam puno, puno uspjeha u radu. Vama, kolega Reis, kao i Latviji, tijekom predsjedanja vijećem ministara Europske unije i posebno jasno vama, članovima Ekofina. Mi smo vidjeli da će nekoliko tih glavnih tema se upravo biti i glavne teme naših pregovora u trijalogu, pogotovo ustanovljavanje fonda europskog za strateške investicije, jer kao što znate vijeće je odlučilo da je to jedan vrlo, vrlo važan dosje i zbog istih tih razloga, zbog opće situacije, mislimo da bi Ekon odbor Europskog parlamenta trebao zapravo i predvoditi u radu na ostvarivanju Junkerovog plana, novog plana rada nove Europske komisije, jer kao što vi znate, sada će se parlament baviti i najvažnijim financijskim odlukama i surađivati na tome da kažemo, ali vi znate da naši izvjestitelji u sjeni rade punom parom jer će naš odbor imati središnju ulogu upravo na u radu ovog našeg parlamentarnog saziva i nove komisije, a mislimo da su ekonomska i financijska pitanja upravo najvažnija i moramo se požuriti kako bi Junkerov plan postao što je prije moguć operativan. Kao što znamo, to će biti upravo jedna od točaka o kojoj ćemo razgovarati kasnije sa ministrom, latvijskim ministrom ali mi smo, imamo osim toga čitav niz važnih tema kao što je strukturna reforma banke, zatim različita pitanja općenitije karaktera, a u svakom slučaju ćemo i izraziti naš e, pozdrav i dobrodošlicu i pozdraviti dakle latvijski program predsjedanja kojeg će nam uostalom i ministar predstaviti posebno na našem području gospodarstva i financija. A sada zatim ćemo čuti već kako je predviđeno uvodne izjave predsjednika Ekofina 10 do 15 minuta, a potom ćemo imati naših običajnih 5 minuta pitanja i odgovora. Dakle, gospodine predsjedniče Ekofina, e, riječ je vaša. Časni članovi. E, ovog visokog doma i vašeg odbora. Ja sam vrlo sretan što mogu prezentirati prioritete latvijskog predsjedanja za ovaj tekući semestar prvo polugodište ove godine. I uvjeren sam da će vaš odbor imati ključnu ulogu da bi se ostvarili naši zajednički ciljevi i da ćemo imati jednu vrlo konstruktivnu suradnju i intenzivnu razmjenu tijekom sljedećih mjeseci. S obzirom na zadaće koje su pred nama, ja bih volio izraziti svoje svoje poštovanje i svemu što je talijansko predsjedništvo učinilo tijekom njihovog predsjedanja proteklih pola godine. Mi ćemo dati sve od sebe kako bi poboljšali institucionalnu suradnju u Europskoj uniji, dakle svih europskih institucija, prvenstveno s parlamentom. Latvija preuzima predsjedanje u jednom vrlo važnom, pa će ključnom trenutku, zato što se Europska unija, Europska unija mora ispuniti različite potrebe i to kako odmah, tako srednje i dugoročno na području ekonomije i financije kao i osiguranja. Naravno, mi smo već predvidjeli potrebne mjere kako bi prevladali financijsku krizu i njezine posljedice. Te mjere zahtijevaju velike napore od svih zemalja članica kao i europskih institucija, a isto tako i velike žrtve koje će morati podnijeti građani Europske unije. Izdržljivost i otpornost koju su pokazali europski građani do sada već je zaista za zadivljujuća. Međutim, unatoč tome mi i dalje osjećamo posljedice financijske krize, a ozbiljni izazovi su još uvijek pred nama. Gospodarski oporavak u Europskoj uniji nije ravnomjeran. E, rast nije dovoljan, a razina nezaposlenosti je previsoka. Europa mora inteligentno postupati kako bi se mogla vratiti jednoj normalnoj kontinuiranoj stopi europskog gospodarskog rasta i postići pozitivne rezultate prvenstveno na području zapošljavanja. Mislim da je potrebno nastaviti napraviti jednu izbalansiranu gospodarsku i fiskalnu politiku. Europsko iskustvo je pokazalo da zadržavanje fiskalnog stabilnosti zapravo najbolji izbor moguće politika kako bi se osigurao jedan pozitivan makroekonomski okoliš, okolina koja će poticati investicije i rast. Imajući to na umu sve i te ciljeve na umu latvijsko predsjednje će se usredotočiti na tri prioriteta koje je već predstavio naš premijer prošlog tjedna u Strasburu to je konkurentna Europa, digitalna Europa i angažirana Europa. Danas bih vas želio razgovarati o konkurentnosti i glavnim područjima koja na dakle glavnim područjima na kojima ćemo mi surađivati dakle to je gospoda, ekonomsko upravljanje financijske regulacije fiskalna politika naravno zapošljavanje i naravno konkurentnost europe a sada opet o konkurentnosti europe to je jako važna tema potrebno da bude kompetit, dakle konkurentna da bi poticala rast. Moramo pojačati investicije, pogotovo komercijalno uspješne proizvode i usluge. Jedini način, jedini put da se stimulira nastanak radnih mjesta i osigura kohezija među zemljama članicama jest postići visoku stopu konkurentnosti u sektoru usluga, ali i proizvodnje to je moguće investicijama kojima će se stvoriti, poduzeti mjere kojima će se postići strukturne reforme. Dakle, latvijsko predsjedanje neće štediti nikakvog truda, a da se potaknu i provedu investicijski planovi za Europu. Zatim, usvajanje zakonodavnih akata. Predsjedništvo se zalaže kako bi osiguralo da se Europski strateški E, dakle Europski fond za strateške investicije počne raditi već sredinom 2015. godine. Imamo stvarno jedan vrlo ambiciozan plan kojeg smo naumili provesti i prvo prvi naš sastanak u vezi s tim ćemo imati, održati u ponedjeljak. Nadamo se vašoj potpori, i nadamo se sjajnoj suradnji s Europskim parlamentom nećemo se ograničiti na strateški investicijski fond samo, nego ćemo poduprijeti i komisijin investicijski plan za Europu na svim područjima, svim njegovim dijelovima. To znači prvo se moramo pripremiti za projekte na europskoj razini i stvoriti jedan centar za konsultacije i savjetovanje o investicijama. To znači popraviti onu poslovnu klimu za investicije i pridobiti naravno investitore sa svih strana. Mi naime vjerujemo da je bitno popraviti jedinstveno tržište jer je to glavni preduvjet za veću gospodarsku aktivnost koja će onda doista Europi donijeti prave učinke, pozitivne učinke i to tako što će se multiplicirati naši e, napori i time ostvariti i naša strategija iz Europe 2020. Što se tiče boljeg upravljanja, predsjedništvo odlučava bolje upravljati i koordinirati europskim semestrom koji se zasniva na ciljevima i strategije Europa 2020. Predsjedništvo pozitivno cijeni što je komisija e, poklonila veliku pažnju investicijama i fiskalnoj odgovornosti i strukturnim reformama u svom godišnjem pregledu. Mi podupiremo da komisija osigura racionalniji proces provedbe europskog semestra i njegovih ciljeva. Povećan ubrzanje i olakšavanje našeg Eh, kalendara naših aktivnosti će igrati veliku ulogu jer mi želimo ga simplificirati. Isto tako želimo involvirati ministre zemalja članice u sve rasprave i u razmjenu njihovih iskustava. Samo dio preporuka specifičnih po zemljama je implementiran do sada, to je javna stvar, to više nije ni tajno. Prema tome moramo više paziti na implementaciju. Da bi te zahtjeve ispunili, komisija je e, prezentirala svoj paket od dvije i od šest mjera koji predstavlja zapravo jednu reviziju dosadašnjih strategija i onog što smo mi naumili učiniti naših dosadašnjih ciljeva. I u ta dva paketa smo se onda zaista usmjerili na ono najvažnije. U vijeću smo pripremljeni razmijeniti s vama sva naša mišljenja o tim važnim temama i mislim da ćemo već vrlo brzo biti spremni za nastavak plodonosnih rasprava s parlamentom. Već sam spomenuo strategiju Europa 2020. Vijeće je zaključilo da je glavni pravac još uvijek pravi i dobar ali brža implementacija svih strukturnih reformi u zemljama članica i dalje jedno od ključnih pitanja. Kako bi stimulirali rast i produktivnost? Jasno je da naš razvojni ciljevi moraju biti smješteni unutar politika instrumenata europske politike kao što je recimo europski semestar. Mi očekujemo od komisije još podrobnijih prijedloga tijekom našeg predsjedanja kako bi nam elaborirali još daljnje instrumente. Što se tiče bankarske unije, nekoliko je važnih koraka prošle godine provedeno kako bi se napokon e, prekinula opasna veza između banaka i država koja je de facto i pogodovala toj financijskoj krizi. Da vam dam samo nekoliko primjera. Središnja banka je preuzela nekoliko ovlasti u jedinstvenom mehanizmu za sanaciju banaka i na taj način, pogotovo u nadzornom mehanizmu je ona uzela glavnu ulogu i vrši taj nadzor. A parlament je završio vrlo bitne zakonodavne akte za e, jedinstveni mehanizam rješavanja sanacije bankarskih kriza. vidite, to je, će, više aktivnosti će zapravo lakšati naš budući rast, upravo na tom području. U nedavnim mehanizmima predsjedništvo će osigurati monitoring implementacije bankovne unije i ako bude trebalo olakšat će i omogućiti poduzimanje daljnjih koraka kako bi prvi i drugi stup bili u naše bankovne unije bili u cijelosti operativni. Dakle, nadzor financijska, će osigurati financijsku stabilnost koja je toliko bitna da bi se stimulirale gospodarske aktivnosti i začuvale ušteđevine. Mi smo već e, postigli jedan značajan napredak i ja se silno radujem na bližoj suradnji sa parlamentom na tu temu u budućnosti. A sad što se tiče uredaba koje trebaju regulirati financijsko tržište i olakšati realnom gospodarstvu da ima izvore financiranja i da se može razvijati. Mi kanimo da ćemo u bankarskom sektoru tijekom našeg predsjedanja provesti vrlo važne reforme i uvesti, naravno smanjiti koncentraciju banaka i smanjiti e, izbjegavanje i neplaćanje poreza a s druge strane se pobrinuti za to da banke doista sa svojim kapitalom financiraju i potiču realno gospodarstvo. to je jedna od bitnih tema, kanimo postići apsolutno jednu političku suglasnost o tu temu. Druge važne mjere koje trebamo poduzeti su izvještanje i transparentnost kod svih financijskih transakcija sa obveznicama i zatim nadzor tih svih transakcija koje uključuju i nadzor paralelnog bankovnog sustava. Nadamo se da ćemo postići s parlamentom do kraja našeg predsjedanja postići suglasnost o svim tim važnim temama. Zatim nastavljamo diskusije o direktivi o e, uslugama i plaćanju usluga kao i čim zapravo otvorimo trijalog s parlamentom o tom zakonodavnom paketu i čim recimo do kraja i nadamo se da ćemo do kraja predsjedanja i tu postići suglasnost. Ako želimo povratiti povjerenje u financijski su cijeli sektor, važno je dati jamce i važno je osigurati male investitore kao i ušteđevinu. Zatim imamo uredbu o mjerilima kako bi povratili povjerenje u integritet naših referentnih vrijednosti koje su bitne jer bez njih ne možemo nikakav financijski instrument zapravo zaključiti i primijeniti. Zatim planiramo organizirati vrlo široku razmjenu pogleda i mišljenja u vezi Unije tržištem kapitalom, dakle jedinstvenog tržišta kapitala Unije. Zatim, posebna tema je naravno politika kod e, izbjegavanja, u vezi izbjegavanja plaćanja poreza. To je nešto što moramo javno senzibilizirati na to i to je jedna od tema naravno koja, to su sve teme i ekofina i vijeća. Jer kao što vidite izbjegavanje i utaja poreza su do sada bile glavne, ali do sada smo se borili protiv utaje poreza i prevara, ali sada se posebno borimo i usredotočujemo na izbjegavanje plaćanja poreza. U proteklih šest mjeseci je na tom području puno postignuto. Tu bih naglasio e, jednu izmijenjenu direktivu o suradnji koja bi do 2017. i 2018. godine zapravo okončati kompletne tajne bankovne operacije u Europskoj uniji. Dakle, tu Zatim se mm, izrađuje amandman direktive o matičnim društvima i, društvima kćerima koje zapravo uspijevaju ne spriječiti dvostruko plaćanje nego riječ je o sprječavanju dvostrukog i višestrukog neplaćanja poreza ovisno o zemljama u kojima djeluju. Na tim područjima planiramo također raditi nastaviti rad kojeg je započelo talijansko predsjedništvo i stvoriti jedan plan puta za eroziju porezne osnovice i kako suzbiti onda prebacivanje kompletnih iznosa koji bi se trebali e, oporezovati. Dakle, opet spriječiti različite vrste neplaćanja i izbjegavanja poreza. zatim ćemo voditi naravno i pregovore sa trećim zemljama jer i one su pogotovo involvirane u ove moguće prenošenje, eroziju porezne osnovice i prenošenje oporezivanja. Latvija će zatim posebno se usredotočiti na dakle općenito na sve ostale prateće predmete povezane sa financijskim oporezivanjem, pogotovo u sektoru e, poduzeća i grupa poduzeća koje djeluju prekogranično i zatim ćemo omogućiti dijalog e, sa zemljama koje sudjeluju i onima koje ne sudjeluju u ovoj našoj kampanji. Jer moramo s jedne strane osigurati da se porezi plaćaju i moramo s druge strane spriječiti bilo kakvo izbjegavanje poreza, ali s treće strane i bilo kakvu distorziju ili narušavanje zajedničkog tržišta. Dakle, ova dinamična implementacija EU agende nešto što nam leži na srcu i mislimo i nadamo se tu jednoj bliskoj suradnji sa parlamentom. Samo uz ogromne napore ćemo biti u stanju obraniti, očuvati, raditi u interesu naših ljudi. Zbog toga se upravo i nadam da će ta naša suradnja biti toliko bliska i radujemo se zapravo nastavku naših e, razgovora tijekom sljedećih mjeseci. A sada, izvolite, imate riječ, e, ja stojim na raspolaganju za vaša pitanja. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Mi smo doista e, spremni na jednu intenzivnu i blisku suradnju s vama. Hvala vam na vašim primjedbama i vašem programu kojeg mi da kažemo u najširem obliku mi zapravo e, to apsolutno podržavamo. Sada našem koordinatoru, našem gospodinu Balcu. Hvala lijepo gospodine ministre, dobrodošli kod nas u našem odboru za gospodarstvo i valutu. I stilo nam je drago da ste nam tu predstavili i načeli toliko tema u vašoj prezentaciji vašeg predsjedanja, programa predsjedanja. I e, mislim da me nas zanimaju posebno dvije teme koje bi volili produbiti. Jedno, Latvija se prošle godine uspješno priključila eurozoni. Kao ondašnji izvjestitelj u parlamentu znam da je taj uspjeh zapravo posljedica konsekventne konsolidacije vašeg proračuna i posljedica opširnih reformi koje ste proveli u svojoj zemlji. Sad nas jako zanima kako vi želite osigurati u okviru vašeg predsjedanja ECOFIN-om da se taj reformski proces nastavi i u drugim dijelovima Europe i cijeloj Europi zapravo. U drugom dijelu koji bi željeli produbiti to je sljedeće Europski parlament i vijeće će zapravo e, su, suodlučivati o nastanku tog Europskog fonda o strateškim investicijama efce I sad me zanima kako ćete vi sljedećih mjeseci konkretno rad na tome nastaviti i kako mislite osigurati da će stvarno najbolje projekti na kraju Europe biti izabrani za taj strateški fond Europske EFCE. Hvala na ovom pitanju. Rekli ste da smo evo, tek počeli s presjedanjem. To jest točno. Međutim, kod nas u Latviji e, je i vlada tek nedavno e, na svoje dužnosti jer je potvrđena u studenom nakon izbora. Dakle, što se tiče samih reformi e, i ovog e, fonda, e, mandat je da privuče nov, svjež novac za europsko gospodarstvo. Mi zapravo nemamo dovoljno novca na raspolaganju za strateška ulaganja, a taj fond je i na bi privukao strateška ulaganja. Stvaranjem toga fonda Ne mijenja se niti pakt o stabilnosti, niti pakt dvaju mjera, niti pakt šest mjera. Svo postojeće zakonodavstvo i dalje vrijedi. Međutim, otvorit će se nove mogućnosti ulaganja za sve države članice. S druge pak strane, to ne znači da nema više potrebe za strukturnim reformama u državama članicama. Komisija se ponudila <clears throat> da projekt procjeni, a i Europska investicijska banka će procijeniti projekt. Europska investicijska banka ima puno iskustva na vrst takvim različitim procjenama projekata. Odnos prema ulagačima također je važan, a financiranje je moguće <clears throat> samo za one agencije koje su e, dobile ocjenu e, prilikom rejtinga e, trostruko A. Ja sam u ponedjeljak već spomenuo kada smo se prvi put sastali u okviru naše radne skupine da ćemo u e, ožujku započeti s političkim raspravama s državama članicama. Tada ćemo vidjeti na koji način ćemo moći procijeniti projekte. Ne smijemo pritom izgubiti dobre projekte, a moramo se i dalje držati e, ocjene trostruko prilikom rejtinga. Hvala. Hvala lijepa. A sada u e, ime e, SID e, Kostas Mavridis. Hvala. I ja sam prvi iz redova kluba zastupnika socijalista i demokrata koji se javlja za riječ, pa vam zato želim puno uspjeha u radu. usmjerit ću se na dva pitanja koja se općenito odnose na bankovni sektor. Među prioritetima latvijskog predsjedništva e, vidim da se nalazi i bankovna unija. Dakle, bankovna unija bit će nam prioritet u sljedećih šest mjeseci. Nedavna odluka Europskog suda je e, ukazala na važnost uloge trojke i mi smo u Europskom parlamentu usvojili rezoluciju e, kojom se tražila demokratska legitimnost prilikom donošenja odluka iz e, područja ekonomije i monetarne politike. Zanima me vaše mišljenje. Na Cipru smo imali tragično iskustvo 2013. godine. Europska središnja banka i e, intervenirala je kao lender of last resort, dakle kao e, krajnji e, davatelj zajma. I onda se govori o, o bankovnoj uniji. Naime, uvijek se o tome govori teoretski, a nikada zapravo e, kad, da se o tome govori se ne misli na to da svi moraju biti ravnopravni. Država bi trebala biti ta koja će jamčiti bankovne uloge. Država mora zajamčiti sve uloge koje je to cijena za tu državu. To će stvoriti veliku nejednakost iz tog smo se mi razloga zalagali za jedinstven sustav bankovnih uloga. E, jer da je taj sustav postojao, ne bi se više govorilo o ubojstvu Grka, jer taj bi rizik bio puno manji. Hvala. Eh, varbūt eh, mana atbilde būs eh, nedaudz plašāka. Moj odgovor bit će malo sveobuhvatniji, neću se samo sredotočiti na bankovnu ulogu, na bankovnu uniju. Da, bankovna unija jest jedan od naših prioriteta svakako, no kao što ste sami spomenuli, prošle godine su poduzeti važni koraci kako bi se uspostavila ta bankovna unija. 4. studenog Europska središnja banka je, preuzela je pune nadzorne oblasti u jedinstvenom eh, nadzornom mehanizmu što je bio preduvjet da to funkcionira. Indikatori su ocjenjeni i nek, određen broj banaka morao je popraviti svoj, svoju situaciju sa e, kapitalom kako bi mogli dakle bolje e, jamčiti svoje e, bankovne aktivnosti. Istovremeno jedinstveni nadzorni mehanizam ne može biti samo zadovoljan, moramo popraviti taj mehanizam i moramo aktivnije raditi na jačanju suradnje između Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka. i tijela za bankovni nadzor. I to s ciljem da bolje ocjenimo modele funkcioniranja banaka. To može spriječiti da se ponavljaju takve situacije poput one do koje je došlo u Cipru i u svakom slučaju se e, želimo surađivati svim dionicima na ovom pitanju. Hvala. A niste ništa rekli o trojici? Što se pitanja od trojih tiče, moramo sačekati izvješće četvog predsjedništva koji je u izradi, a onda će država članica odlučiti o e, narednim koracima koje treba poduzeti. Hvala. Sljedeći govornik u ime ICR-a, gospodin Bernd Luke. Gospodine predsjedavajući, prvo vas Hvala lijepo, sada želim izraziti prvo dobrodošlicu našem gostu latvijskom ministru. I prvo naše pitanje se odnosi na vašu funkciju predsjednika Ekofina kao i najnovije komunikacije Europske komisije o fleksibilnosti u paktu o stabilnosti i rastu. Mi znamo, svjesni smo toga da trenutno imamo velikih problema s Francuskom i Italijom. Francuskoj se svako toliko da je pošteda kako bi mogla dalje uzgajati svoj ekscesivni pretjerani deficit. I sad s obzirom na srednjoročne proračunske ciljeve vidimo da oni nemaju šanse to zapravo ispuniti. A što se Italije tiče, situacija je prilično slična. Italija je trebala srednjoročne ciljeve ostvariti do sredine petnaest ali naravno neće. I sad iz te komunikacije proizlazi da se Francuskoj daju već unaprijed lovorovi vijenci i hvali ih se za ono što je najavila tek reforme, a vidimo da će tu biti velika usklađenja potrebno i vrlo smo zapravo sumnjičavi da će ih oni kasnije provesti. Prema tome kako vi gledate na tu fleksibilnost koju komisija traži i zagovara pogotovo kad su te dvije zemlje u pitanju. Drugo pitanje koje vam želimo uputiti je e, vama kao latvijskom ministru financija u toj vašoj funkciji. Dakle, Latvija je do 2008. i 2009. E, bila u jednoj teškoj financijskoj krizi, onda je ono izbilo. I zatim, nakon toga, sve zadaće i ciljeve i obveze koje je Europska komisija nametnula, provela i ispunila. I to uz velike žrtve svog stanovništva. I uspjela je unutar zadanog roka vratiti deficit državni na ispod 3% sve je uspjela ispuniti. Sad na moje pitanje vama kao predstavniku latvijske vlade, kako vi vašim glasačima i vašem narodu objašnjavate da se u Europi očito mjeri prema više mjerila. Imamo jedno mjerilo za velike ili one koje su interesantne, ne znam zašto, i jedno mjerilo za male ili one koje nisu tako važne. Runājot par pirmo sadaļu, ka ECOFIN. Odgovorit ću na prvo pitanje najprije. I to u svojstvu predsjednika ECOFINA. Podržavam komunikaciju komisije kada se radi o fleksibilnosti ciljem podrške pakta o stabilnosti i rastu. Fond za strateške investicije neće utjecati na pakt e, o stabilnosti i rastu, ne na koji način. Ova komunikacija stvari čini znatno jasnijim za države članice glede toga kako će komisija ocjenjivati određene indikatore. Da, ocjena jeste u nadležnosti Europske komisije i vijeće se ne može miješati u taj postupak ocjene. Mi ćemo organizirati rasprave sa komisijom, saslušat ćemo izvješće i vidjeti do kakvih do će zaključaka doći, te očekujemo od komisije ocjenu situacije, te ćemo se nastojati prilagoditi, odnosno vidjeti kakva su mišljenja ministara. Jedna od mogućnosti jest da se napravi izmjene u okviru postojećeg zakonodavnih akata i sa zadovoljstvom vidimo da komisija namjerava E, biti fleksibilna, a da pritom ne mijenja zakonodavstvo. Ta komunikacija jasno ukazuje na to da je pakt o stabilnosti i rastu, te fiskalna disciplina, da su to e, validne strukturne reforme koje treba svakako provoditi. A kada je riječ o drugom pitanju o dvostrukim mjerilima i financijskom opterećenju. Ja ne mislim da ova, da komunikacija ove komisije uspostavi bilo kakva dvostruka mjerila, jer zahtjeve fleksibilnosti bit će ista za sve države članice. Thank you. Uh... I still had time, didn't I? mi ostalo još malo vremena? Ne, žao mi je, isteklo je vrijeme. Ne, okruglo 5.01 se iskoristili. Koordinator Aldea Silvi Gular, imate riječ. Dobar dan ministre, hvala što ste došli. Želio bih vam postaviti jedno pitanje opće prirode. Napravili ste jedno izlaganje koje je jako korektno, u kojem ste pažljivo podsjetili na sve stvari koje smo trebali čuti. Imali smo ključne riječi, strategija, Lisabon i tako dalje. Ne čini vam se da se nalazimo u situaciji koja je neizmjerno teža kao što su kolege podsjetili, imamo države članice koje ne poštuju svoje obveze o proračunskoj disciplini, imamo stopu nezaposlenosti koja je iznimno zabrinjavajuća u cijeloj eh, euro eh, oblast, eh, eurozoni, to je donekle vezano za nacionalnu strategiju, ali evo vidimo ovih dana napad na neovisnost Europske središnje banke. E, Čini vam se da možemo i dalje nastaviti živjeti zajedno? Ovo nije uopće pitanje gospodarske, ekonomske prirode, ali ne mislite li da je vaš zadužen, vaša zadaća predsjednika Ekofina da e, jasno podsjetite sve na sve preuzete obveze, a kao prvo, prva obveza je da imamo zajedničku valutu e, glede koje bi svako trebao prestati da govori svojoj, svojim su, sugrađanima, ja vam mogu napraviti ovdje numeru e, Njemaca Njemcima, ono što Francuzi govore Francuzima, Italijani Italijanima i tako dalje. E, a zar vam se ne čini da bi se trebalo podsjetiti svoje kolege da se vratimo na neke zajedničke e, pojmove? Ne, ne služi e, ničemu da marširamo svi ulicama Pariza kad u trenutka treba donijeti odluke, svi se vraćamo u svoje dvorište. Hvala. Kā eh, jau minēju eh, savā eh, tad Kao što sam već rekao u svom uvodnom izlaganju, situacija nije jednostavna. Mislim, gospodarska situacija je jako kompleksna. stanje e, kako je sada jest posljedica financijske krize 2008. 2009. godine i mi nismo jedinstven slučaj s tim u vezi. I e, izlaz iz ove situacije odnosno evo latvijski primjer, Latvija je provela strukturne reforme, držala se discipline, stroge discipline, puno, brojne mjere su usmjerene bile e, u investicije, određeni dio sredstava došao iz strukturnih fondova, fondova, ali ne možemo prevazići krizu isključivo koristeći jedan od elemenata, bilo fiskalna disciplina ili strukturne reforme. Trebaju nam i investicije. I za mnoge države članice kohezijski fondovi su na raspolaganju, prijedlog komisije koji je podržalo vijeće, odnosno ovaj fond za strukturne investicije, e, bit će na, stavit će na raspolaganje sredstva za investicije. Stavit će sredstva za investicije svim državama članicama. Mislim da je ovo jedan od odgovora, jedno od rješenja vijeće ECOFIN rješeno je usvojiti nužne zakonodavne mjere do trećeg mjesta ove godine i već smo raspravili s predsjednikom odbora da mjesta nakon usvajanja tih zakonodavnih mjera na trijalog, započnemo s trijalogom i uvjeren sam da će ovaj investicijski plan biti jedan, jedno od rješenja za smanjenje nezaposlenosti i e, olakšavanje gospodarskog rasta. Ovaj investicijski plan neće zamijeniti druge metode za gospodarski rast e, i povećanje suverenog duga. Naravno, potrebna nam je fiskalna disciplina i strukturne reforme. Hvala. U ime GUE, ngl Miguel Vjegaš ima Hvala. Možda bih započeo s jednom kritikom glede ovoga što smo do sad čuli, jer lako je ovdje u Europskom parlamentu kritizirati vlade, jer ne rade ovo ili ono. Ali problem je taj što postoje određene realnosti, jako konkretno određenim zemljama koji su povezani sa nezaposlenost, potrebom da se potiču e, investicije i e, suočen s takvim situacijama vlade posežu za metodama koje su korištene do sada, sad bili dobri ili loši đaci, evo, le, e, Latvija je odlučila biti dobar đak i smanjila je plaće za 30%. Evo, e, imaju, e, smanjili su 20% minimalnu plaću koja je još e, među najmanjima u Europi, dakle oko 300%. Dakle, imate smanjenje BDP-a od 20 do 25%. A ja sa svoje strane više volim biti loš đak u takvom razredu i iskreno vam to kažem. Mislim da mjere fleksibilnosti ovog fakta su e, takve da pokazuju spram trenutnog stanja da ne treba nužno inzistirati na politici čiji su učinci loši za sve. E sad ove mjere e, e, e nije mi jasno zašto se isključuju zemlje koje su pod e, prekomjernim e, deficitom. Evo, to je moj primjer, ja vam navodim primjer Portugal. Nama je nužno potrebno da e, povećamo investicije jer smo ispod E, određenih stopa jer ne kompenziramo kapitalne gubitke i ova mjera fleksibilnosti pakta bi bila od ključnog značaja za Portugal, nažalost države koje su pod prekomjernim deficitom su isključene iz ovoga. Dakle, htio bih znati da li se može proširiti E, mogućnosti. I zatim, e, kada je riječ o zaduženosti, čuli u Europskoj uniji određene glasove koji bi htjeli da se organizira Europska konferencija o javnom dugu nakon e, izbora u Grčkoj gdje se u biti nastoji obraditi ovo pitanje na globalan način. Neki stručnjaci poput Vrena Šmita iz Njemačke željeli bi da se organizira konferencija zajmodavaca i zaduženih država e, s ovim, e, u vezi s ovim dugom, tako da bih htio čuti što vi o tome mislite. <clears throat> Paldies, e, kungs, par Hvala na pitanju. Najprije želim reći unijeti neke ispravke. Stopa nezaposlenosti je ispod 10%. a stopa je otprilike ista tijekom zadnjih dvije godine. Tijekom e, krize stopa nezaposlenosti u Latviji je bila otprilike 20%. A sada što se tiče fiskalne discipline i pakta o stabilnosti i rastu, imali smo mogućnost e, usporediti stvari i poredeći situaciju u 2008. i 2009. i sada koraci koje smo poduzeli u Latviji izazvali su jaku kritiku, jer nismo se imali s kim porediti. Ali sada vidimo da su naš razvoj i gospodarski rast jako pozitivni. Mi nismo ni u kakvoj posebnoj situaciji, imali smo problema s nezaposlenosti, nezaposlenosti mladih, slobodom kretanja e, ljudi, ljudi su puštali Latviju, a je pozitivno to što imamo jedan od najviših, najčeg, jedan od najčeg rasta u europodručju, Portoga toga e, smo iskoristili mogućnosti iz kohezijskih fondova, što je E, predstavljalo e, otprilike 70% investicija, a pored toga smo privukli privatne investitore. Naši poslovni subjekti su e, povratili povjerenje u državu i ponovno su počeli ulagati. Jer držati se duga bez e, strukturnih reformi i discipline to će izazvati dodatnu zaduženost. To je sve. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Anmans. I'm um, sorry. Um. Ispričavam se. Predsjedniče, želio bih postaviti pitanje Latvijskom predsjedništvu. Čuo sam gospođu Kalinu Lasko što je rekla. Dakle, recite mi da li ćete išta promijeniti jer mi se čini da ćete samo htjeti biti uzorni đak e, u razredu. Danas sam vas čuo kako govorite da ste za fleksibilnost e, samo pristojno rekli da je svima potrebna fleksibilnost. ne, to nije istina. Potrebno je samo onima koji nisu valjano postupali, koji nisu reformirali svoj sustav. Njima treba fleksibilnost. Vašoj državi više nije potrebna trojka vam kaže, o pa dobro, ja ću sačekati predsjedništvo, o, trojki kažete vidjet ćemo što ću vam reći, da vidimo što će odlučiti predsjedništvo u narednim mjesecima. U narednim mjesecima vjerojatno ćemo čuti gospodina Dragija glede zaduženosti i Europske središnje banke, dakle da čujemo što e, on misli vi izgleda, hoćete biti, hoćete biti dobri đak, ne želite ništa posebno raditi, ali država koja je tolike uštede napravila poput vaše, mogla bi biti izvorom promjena. Dakle, da li će stvari se promijeniti pod e, latvijskim predsjedništvom ili ćete jednostavno poslušati i uraditi ono što od vas traži Europska unija i komisija. Dakle, vi ovdje govorite o fleksibilnosti, ali sve to lijepo zvuči, ali čini mi se da bi komisija trebala e, donijeti određene mjere i po svojom sudeći ne trebamo ništa očekivati od vašeg predsjedništva ili sam ja to krivo shvatio. Hvala sljedeći govornik, Kristijan Karins. E, e, tas e, vērtējums, e, ko jūs devāt, ir e, samērā kritisks, bet... Ocjena koju ste iznijeli bila dosta kritična. Međutim, tako su pravila. jedini doprinos Ekofina kada je riječ o fleksibilnosti jeste da se organiziraju rasprave o komunikacijama komisije te da se izrazi stav ministra financija o tim pitanjima. A sada onome što komisija kaže da treba napraviti ili što kaže da ne treba napraviti tijekom rasprava o o dokumentima. Koliko ja razumijem, predsjedništvo ima svoje ovlasti, svoj mandat i mora se saslušati mišljenja država članica i uzeti ih e, u obzir. Dakle, tijekom našeg predsjedništva mi ćemo to napraviti. Ja sad ne mogu predvidjeti kakva će tu biti mišljenja među državama članicama, ali i u svojstvu ministra financija Latvije. Vjerujem da ćemo morati nastaviti držati financijske discipline, strukturnih reformi. I što se tiče komunikacije komisije o fleksibilnosti, pa to je dobar dokument jer nam razjašnjava malo mm, kako stvari stoje. Oni ne namjeravaju zamijeniti pakt o stabilnosti i rastu ili e, popustiti glede pravila. Ne, komisija nije predložila da se donesu bilo kakve izmjene e, u tom paktu sad ako razgovaramo o prioritetima, želim reći da je jedan od naših prioriteta jačanje unutarnjeg tržišta, energetskog tržišta, digitalnog tržišta. Jako je važno za Latviju jer je ona četvrta, eh, na četvrtom svjetskom mjestu glede eh, interneta pokrivenosti prostora internetom. Tu i tamo možda postoji neki prioritet glede brzine internetskog prometa, ali eh, evo i tu treba raditi na jedinstvenom eh, komunikacijskom tržištu. To, je, to su naši prioriteti. Hvala. Sada kolega Karins. Thank you very much, Chair. I'll speak in Latin. Hvala predsjedniče, ja ću nastaviti na latinskom. Ministre, danas ste ministar financija Latvije. I predsjedali ste u Latvijskom parlamentu odbor o proračunu i porezu, oporezivanju pod eh, vodstvom predsjednika vlade eh, Dombrovskisom. Dakle, ako ste stručni glede ove oblasti kojom se bavite, a ovdje u Europskom parlamentu ponekad imamo neke čudne situacije gdje se vode neke pseudo rasprave između onih koji se zalažu za finansku disciplinu s jedne strane i drugih koji podržavaju e, ulaganje i izgleda kao da trebamo E, izabrati, dakle, ili ćemo, biti, ili ćemo biti razumni ili ćemo se baciti na ulaganja. I sada neki eurozastupnici tumače komunikaciju komisije kao da se tu radi o tome da je sad otvoren neograničen kredit i da će se samo trošiti i trošiti. No, ja bih volio da znam kako se mogu spojiti te dvije stvari i da nam kažete koje će posljedice biti ukoliko se ništa ne poduzme. Hvala na ovim e, pitanjima. Naravno, mislim da jedno i drugo idu skupa i mogu ići skupa. Predsjednik odbora za proračun eh, Latvijskog eh, parlamenta eh, je bila moja dužnost i tada sam bio došao i u Europski parlament i rekao sam da je, mislim da su i moguće da mjere štednje i ulaganja idu rame uz rame. Ja u to vjerujem. Mi smo primijenili mjere štednje i strukturne reforme. S druge strane, oslobodili smo neka sredstva koja smo iskoristili za investiranje u e, kohezijske fondove. U to vrijeme ulaganja su se povećala, a ne smanjila. Imali smo također i period e, kada smo bili pod nadzorom, imali, bili smo dio e, postupka nadzora, a nadzor je vršio Međunarodni monetarni fond kao i Europska unija. Sva raspoloživa financijska sredstva uložili smo u sufinanciranje projekata iz kohezijskog fonda. To nam je omogućilo da vratimo zajam Međunarodnom monetarnom fondu i to godine, dvije godine ranije nego što je to bilo predviđeno. Stimulirali smo rast, a stopa nezaposlenosti počela se smanjivati. S jedne se strane je to činilo e, nelogičnim jer smo upravne e, strukture smanjili za 20%. Međutim, tu su se ulaganja povećala i e, tako e, smo nakon tih reformi postali gospodarstvo u EU koje je brzo raslo. Mm, što se tiče rezultata za 2014. godine pokazuje se da smo mi sa 2,8% najbrže rastuće gospodarstvo u eurozoni. A um, predviđena za 2015. godinu također su dobra. Ja dakle čvrsto vjerujem da ulaganja e, i e, štednja ne moraju biti dvije suprotne stvari. One su jednostavno dio istog paketa. Financiranje e, znači da smo uspjeli e, i štedjeti i e, smanjiti troškove. Hvala, sada riječ ima Nina Gil. Hvala lijepa. Hvala vam ministre na ovim prioritetima. Imam tri točke. Prvo o investicijskom planu. Rekli ste da ste s državama članicama vodili političku raspravu. Čini mi se da je ključno da u okviru država članica postoji fleksibilnost. Oni trebaju staviti novac u investicijski fond koji to se treba kompenzirati u nacionalnom proračunu. Mislim da je to važno. Što se diče financijskih projekata, rekli ste da će se usmjeriti samo na trostruko A u rejtinzima. Meni se čini da se treba pozabaviti projektima koji nisu uspjeli e, postići to da ih banke financiraju. E, mislim da trebamo vidjeti da tu treba biti dodana vrijednost u Europi. E, drugo, ja sam izvjestiteljica za izvješće o novčanim fondovima. Razočarana sam što to niste stavili kao vaše prioritete. Taj prijedlog je već od rujna 2013. godine na stolu. Za vrijeme talijanskog predsjedanja načinjeni su značajni napori kako bi se premostile e, žilaženja stavova u vijeću. Mi ćemo glasati o ovom izvješću u veljači. Mislim da se radi o važnom instrumentu koji može biti koristan u Uniji tržišta kapitala. Nadam se da ćete to e, smatrati prioritetom vašeg predsjedništva. S obzirom na to da su mišljenja različita, mislim da na vama leži odgovornost da iznačete dogovor među državama članicama i da tako vodite pregovore s parlamentom. I na kraju drago mi je da želite i zalažete se za pravično oporezivanje, naročito kad se radi o multinacionalnim tvrtkama. Postoje neke stvari koje su nas bitne. Povjerenik si je govorio o izvještajima po zemljama kada se radi o, profitima država članica vezano za e, poreske rajeve, a također i za auditorske firme. Zanima me kakav je vaš stav o tome za i stav vašeg predsjedništva. Hvala. Hvala vam, gospođa Gil. Vi ste se ovdje osvrnuli na vrlo bitno pitanje. To pitanje oporezivanja važno je i za Latviju. Porez je i porezna politika vrlo široko područje. E, Latvija će sve dosije vezane za porez podržati čim to bude moguće. Radi se dakle o vrlo e, o dosijema koji pokrivaju veliko područje, međutim od samog početka krize Moramo se nositi sa sivom ekonomijom, izbjegavanjem plaćanja poreza i tako dalje. U posljednjih e, nekoliko godina doneseni su zakoni kako bi se borilo protiv tog fenomena. Dali smo veliku ovlast poreznoj upravi e, koja se treba boriti protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza. i e, sada smo i donijeli e, zakone koje nije uspjevalo donijeti posljednjih 20 godina. Mnogo toga je zaista važno kako smo se borili protiv kriminala i u te poreza. Postoje također i mogućnosti da se otkrije e, razlika između konkretne službene zarade neke osobe i načina života koja ta osoba vodi. Dakle, oporezivanje je svakako prioritetno i radit ćemo na tome da se e, to, e, na tom pitanju napreduje. Ne mogu sada pojedinačno izdvojiti neki od tematika vezanih za aspekta. E, ja sam pitala i za novčane fondove. To je za mene vrlo važno pitanje. Mislim da kada se radi o novčanim fondovima, da po tom pitanju moramo zahvaliti italijanskom predsjedništvu. Oni su stvarno puno radili na tom pitanju. Pokušali su e, razna mišljenja e, e, uskladiti. Međutim, još uvijek nemamo svi zajednički stav o tom pitanju. Tražili smo da komisija da prijedlog rješavanja e, tih e, e, raznovrsnih mišljenja. Čim mi taj prijedlog dobijemo, odmah ćemo bez odlaganja pokušati naći rješenje među državama članicama. Nažalost, različiti stavovi postoje i nećemo ih moći uskladiti ne bude li nam komisija dala novi prijedlog. Važno je da komisija također prouči e, što će studiju učinka na preostalim pitanjima. Hvala, parlament će glasati na tu temu i e, E, imat ćemo bilateralne sastanke. Parlament očekuje da će trijalog početi na vrijeme kada dakle budemo imali stav e, parlamenta i bit će nam e, drago da ćete vi pokušati finalizirati taj prijedlog prije kraja ovog semista. Gospođa Ivana Maletić ima riječ su želi ministru i predsjedniku Ekofina. E, ja imam dva pitanja jedno je vezano uz ovaj neočekivani rast švicarskog franka e, taj neočekivani rast pogodio je države članice poput e, republike hrvatske i poljske i problem prezaduženosti građana eskalira dužnici u francima našli su se u situaciji dužničkog ropstva namjeravate li potaknuti na poduzimanje mjera ili davanje posebnih preporuka europske komisije i vijeća za rješavanje ovog problema? a drugo pitanje vezano je uz europski fond za strateške investicije novi koji smo već spominjali vezano uz e, kohezijsku politiku i odnos između kohezijske politike i ove nove nazovimo tako investicijske politike kako mislite osigurati da ne dolazi do preklapanja između kohezijske politike i novog europskog fonda za e, strateška ulaganja i da zaista novi europski fond bude nadogradnja i dodatak a ne supstitut europskim fondovima hvala E, par e, e, Hvala na vašem pitanju. bi ću odgovoriti na pitanje vezano za švicarski franak i za kredite. To je zaista ozbiljno pitanje. Žalosno je da e, se situacija razvija na taj način. Međutim, ali ako budemo predvidjeli mehanizme kompenzacije, to će trebati platiti europski porezki obveznici. U prethodnom sazivu parlamenta išlo se upravo na suprotan način, naime, dogovorila se bankovna unija, to je sasvim suprotan pravac. Europa je odlučila da neće spašavati one koji rade u bankovnom sustavu. Banke moraju spasiti same sebe e, e, prema mehanizmu bail-in i e, to treba činiti sa velikim investitorima. Europa je tu ukazala put financijskim tržištima i jednostavno je rekla da je svaka osoba odgovorna za svoje kredite te da je svaka ustanova sama odgovorna za svoje kredite. To nije ispravno e, rješenje primjerice. Ne možete imati jednu metodu za kreditne ustanove, a drugu za pojedince. Ja sam ministar financija i zamislite da mi dođu Latvici i da mi kažu pa da mi smo imali bankovne uloge u ruskoj rublji i to smo napravili zato što smo na njih dobivali 12% kamata. Međutim, sada e, je u Rusiji kriza, što vi možete napraviti kao ministar financija e, da e, spasite moje štedne uloge? Ja na to mogu odgovoriti samo jedno. Drugi porezni obveznici nisu odgovorni za to. Ako ste vi e, slobodno odlučili da uložite novac u ruskoj rublji. To znači da nećemo intervenirati zato što mehanizmi kompenzacije su suprotni odluci koju je Europski parlament u svom prethodnom sazivu donio u odnosu na bankovnu uniju. A banke e, moraju sebi pomagati E, putem e, mehanizama spašavanja bail-in. Tek nakon toga e, može Europska središnja banka intervenirati. Što se pojedinaca tiče, moramo reći da je sav novac, novac poreskih obveznika. Hvala lijepo. Dakle, gospodine ministre, ovom već vidimo da je unaprijed već jedan komplement vam želimo dati jer već sad vidimo da ovaj dosije na kojem radite dakle stru, reforma bankovnih struktura. To je ogroman korak naprijed i odmah smo vidjeli da latvijsko predsjedanje toga ozbiljno prihvatilo i da će tijekom svog predsjedanja napraviti velike napretke i tu vam stvarno unaprijed već dajemo, odajemo počast. A sad naše pitanje. Prošle godine je došlo do dramatičnog odvezivanja i odvajanja srednjoročnih očekivanja inflacijske stope i samog cilja koji je bio ispod 2%. Dakle, to barem znači da je financijsko tržište ne može polaziti od toga da su one stvari koje ste vi naveli, koje su sigurno potrebne kao reforma struktura, a ako treba i sutra vjerojatno jedno kvantitativno olakšanje monetarne politike, da će to biti dovoljno kako bi spriječilo da eurozona se survao u neku vrst japanske krize. E, predsjednik europske središnje banke je već dragi je već prošlog ljeta u svom govoru u jackson hallu upozorio na to da sam neće biti u stanju sa instrumentima europske središnje banke spriječiti takvu jednu japansku krizu takav scenario e sad naše prvo pitanje da li bi vi voljeli i da li ćete htjeti zapravo da vas se vaše predsjedanje latvijsko kasnije mjeri po tome u kojoj mjeri je inflacija e, se smanjila odnosno došlo zapravo do deflacije. I druga stvar, što vi mislite da možete narodu i stanovništvu dati kao dodatne instrumente, osim onog što ste već naveli, osim Junkerovog investicijskog fonda, što dakle stanovništvo možete ponuditi da bi se um, stabiliziralo situacije, da bi se digla atmosfera podigla i da bi se krenulo prema novom rastu? Eh, eh, Hvala lijepa na ovom pitanju. Prije svega o Europskoj središnjoj banci te mjerama eh, vezanim za inflaciju i deflaciju. Niska stopa inflacije je e, i njezino reguliranje zapravo nešto što radi Europska središnja banka. To je u njezinim ovlastima. Države članice e, o tome ne mogu odlučivati. Uvjeren sam da će Europska središnja banka raditi u skladu s vlastitim mandatom. Nema e, razloga za zabrinutost u tom smislu. Brz e, napredak prema ostvarivanju bankovne unije omogućit će oporavak eurozone. Spomenula sam e, primjer Latvije. A mogu se samo vratiti na pitanje gospodina Karinša. E, sve te mjere moraju ići ruku pod ruku. Neovisnost Latvijske središnje banke bila je od ključnog značaja za Latviju kako bi prebrodila gospodarsku krizu. Vjerujem da moramo sačuvati neovisnost središnjih banaka i Latvija je u jednom času bila pokušala smanjiti neovisnost središnje banke. Međutim, razum je ipak pobjedio, a e, pozitivni rezultati su kasnije pokazali da smo bili ispravno postupili. Mislim da je ista stvar e, sa Europskom središnjom bankom. Ranije nam iskustvo pokazuje da je Europska središnja banka dobro napravila svoj posao. Hvala. Sada spontano javljanje za riječ. htio se samo još nešto pitat, 20 sekundi držat ću se toga. Dakle, kratko da još do, dometnem pitanje. Vi zbilja mislite da dakle, kamatna E, stopa od nula posto da se na to zapravo veže i ovo očekivanje o inflaciji od nešto manje od posto Mislite da povezivanje toga dvoga stvarno predstavlja opasnost? E, es domāju, ka e, tas patreizējā situācijā risku nerada. arī Vjerujem da u sadašnjoj situaciji i s obzirom na voje e, dodatno pitanje o pokretanju gospodarskog rasta. Mislim da ono što je važno za ovaj semestar jest upravo Europski strateški investicijski fond. On će omogućiti da se novo financira stvarno, stvarno gospodarstvo, stvarno ekonomija. Hvala lijepa. Dvije se kolega javilo za riječ u okviru spontanog javljanja za riječ. Najprije gospodin Zile. Hvala. Što se tiče Junckerog plana, sviđalo se nama to ili ne, ali će se taj plan usvojiti za vrijeme latvijskog predsjedništva, što znači da ćemo mi biti odgovorni za slučaj da taj plan e, propadne i do duše i pohvalit će nas bude li uspio. Zanima me na koji je način osmišljen e, taj e, Junkerov plan i cijeli sustav oko toga. Ne brine li vas da će većina projekata biti ostvarena u zapadnoj Europi, a ne u zemljama europske periferije? Zato što, naravno, privatni kapital e, želi povrat ulaganja. Možda je, e, nije toliko profitabilno investirati u one projekte s obzirom na to gdje se geografski neka nas, gdje se e, neka zemlja nalazi. Renato Soru, hvala. Jučer sam ponešto zaviđao Amerikancima slušajući predsjednika Obamu i njegov govor o stanju Unije. Kriza je krenula iz SAD-a. Obama je o krizi govorio u prošlosti, rekao je kako je sada Amerika država koja nikada nije imala toliko punu zaposlenost u 25, protiv 25 godina i koja s povjerenjem gleda u budućnost. Za to vrijeme mi u Europi još uvijek raspravljamo i pomalo se međusobno svađamo jedni drugima prebacujemo kako se ponašamo iz jedne zemlje, mi jednoj zemlji, oni u drugoj zemlji. I samo nekako gledamo tko je najbolji džak u razredu, ali stvar nije takva. Govorimo o zajedničkoj monetarnoj politici. E, e, Amerikanci nisu ranije izašli zbog takvih stvari iz krize. Oni su napravili reforme, ali nisu makli novac za obrazovanje, nisu srezali dakle novac za, e, e, za obrazovanje, nisu srezali srednju klasu. mi bismo trebali imati Europu koja će biti više ujedinjena u sljedećih nekoliko mjeseci. Jer ako budemo tako se ponašali jedni prema drugima, bojim se da nećemo daleko stići. E, hvala za vaša dva pitanja koja se <clears throat> međusobno djelomično i preklapaju. Tako e, da e, ću se pridržavati vremena kojim je dodjeljeno da odgovorim na ovo pitanje, iako ću možda uzeti malo više vremena. Što se tiče Sjedinjenih američkih država, Tamo je nejednakost među stanovnicima puno veća nego u bilo kojoj evropskoj državi. Teško je međusobno se složiti među nama u Europi. Međutim, ovo je jedino razdoblje u povijesti Europe e, kojem Europa mi nije bila zahvaćena velikim ratom. Nije se lako dogovoriti oko svega, ali barem se međusobno ne borimo. Što se tiče e, plana ulaganja i pitanja gospodina Zilea, moram reći da ne dijelim vaše mišljenje o riziku. Vrlo je važno da nove zemlje članice. Moram reći ovdje da 80% kohezijskog fonda e, ide za nove zemlje članice. Nove zemlje članice bojali su se da će se sredstva u kohezijskom fondu smanjiti. Do toga nije došlo. Moram reći da kohezijski fondovi ostaju na raspolaganju država članica kojih mogu koristiti. A drugo, jedinstven e, e, razvoj e, Europske unije je važna i to za cijelu Europsku uniju. Jasno je da će velike zemlje dobiti velike projekte. Međutim, ima i malih zemalja koji dobivaju velike projekte. Primjerice, projekt Baltičkih željeznica ponekad zaboravimo, ali otprilike 70 milijardi eura izdvajaju se za mala i srednja poduzeća. Dakle, tako je predviđeno. Ima 270 e, milijuna općenito, a 70 milijuna e, za e, male e, zemlje. Vrlo je važno da jednostavno e, prilikom ovih ulaganja ne dođe do više trošenja državnog proračuna. Trebali bismo se više usmjeriti na privatne e, financiranje. Drugim riječima, Novac koji će se uložiti treba se oploditi. Sve nas zanima prilikom razvoja jedinstvenog tržišta da e, tvrtke međusobno posluju ako dođe do stagniranja u starijim zemljama članicama Europske unije, to neće biti dobro za nove zemlje članice. Kohezijska politika postoji upravo kako bi se zajamčila ta uravnoteženost i jednakost u Europskoj uniji. <clears throat> Uvjeren sam da će iz Europskog eh, fonda za strateška ulaganja dio novca ići i za nove zemlje članice. Hvala vam, dakle, gospodine e, predsjedniče, na ovoj e, vrlo dobroj razmjeni mišljenja. Čuli smo iz posljednjih pitanja kako će plan ulaganja biti izuzetno važan. Mogu sada najaviti i da će u ponedjeljak popodne u 15 sati povjerenik Katajnen biti na ovom sastanku. E, bit će mi drago da vrlo brzo počnemo raspravljati o tom strateškom prijedlogu. Hvala svima, dakle, što ste sudjelovali u ovoj raspravi. E, moram e, inzistirati na tome da je za ovaj odbor zaista važno da se završi rad na E, pitanju novčanih fondova kao i na drugim zakonodavnim tekstovima kojima, na kojima sada radimo. Potrebno je također da se pojasne pravila za sve, dijelim to mišljenje, a što se tiče e, dakle ekonomskog stanovišta svatko e, može misliti što želi, ali važno je da se pravila tumače na isti način u svim državama Europske unije. I latvijski je povjerenik e, pridonio da se to e, napravi. Ja sam uvjeren da će ECOFIN e, također pridonijeti toj raspravi. Što se tiče Europske središnje banke, mi smo na ovom odboru sasvim ispravno izglasali e, da e, e, očekujemo da će i stopa inflacije i biti relativno niska oko 2%. A vidjet ćemo, to smo izglasali u našoj rezoluciji, ali kao što ste vi rekli, E, i mi se s tim potpuno slažemo, vjerujemo u to da je treba da Europska središnja banka bude u potpunosti neovisna. Hvala vam što ste došli, želim da dobro surađujemo, želim vam sve najbolje u ovom semestru. E, sada završavamo jutarnji dio sastanka, nastavit ćemo u tri podne.